I open the meeting of the uh, Econ Committee. I welcome all members and uh, invited guests. Otvaram sastanak odbora Econ. Pozdravljam sve naše goste. Dnevni red ste dobili, prema tome ste s njim upoznati i ako nemate nikakvih primjedbi, smatram ovim da je dnevni red usvojen. Prva točka dnevnog reda je Uklanjanje zapisnika sa sastanka od 30. E, studenog i 1. prosinca 2015. godine. Ovim je su, dakle, je zapisnik odobren. Prelazimo sada na e, obavijesti predsjedništva. Za početak počet ću sa, sažetkom žetkom naših odluka donesenih 17. prosinca i 21. siječnja na sastancima koordinata imenovanja za pojedina izvješća. Izvješće o e, definitivnom sustavu PDV-a dodijeljeno je pučanima zelena knjiga o financijskim uslugama na malo, socijalisti i demokrati, izvješće o praćenju provedbe zakona Europske unije dobiva ALDE. Koordinatori su također smatrali da se ne treba dati nikakva dodatni slijed za sljedeće e,

1317, 1320, 1327 i 1329. Kao što sam rekao, svi ti prijedlozi rezolucije su oni za koje koordinatori smatraju da ih nije više potrebno pratiti. Što se pak tiče nadzora nad delegiranim aktima, Koordinatori smatraju da je vrijeme za to predviđeno u siječnju 2016. godine da se one treba e, raditi na suradnji s komisijom o primjeni delegiranih akata i drugih provedbenih mjera. To je dakle zaključak sa sastanka koordinatora 17. prosinca. Prelazim sada na sastanak koordinatora održan 21. siječnja. Odluka o glasanju o godišnjem izvješću o Europskoj bankovnoj uniji održat će se u e, veljači na sastanku odbora kako bi se glasalo u e, u, na plenarnoj u ožujku. i Koordinatori su se složili da je, e, se uspostavi radna skupina o financijskim asistentima. Prvi sastanak 3. veljače od 16 do 18 sati. A e, rano plaćanje te radne skupine za financijsku pomoć e, će biti onom na kojem će biti predstavnici institucije i država članica koje na koje se to odnosi. A radna skupina o financijskoj pomoći će održavati sastanke koji će biti javni kada god to bude moguće. Misija u Grčku održat će se ili u 12. ili u 13. tjednu ove godine misija za utvrđivanje činjenica. Koordinatori su donijeli odluku u Europskom parlamentarnom tjednu 2016. godine te su odlučili koje će teme biti na dnevnom redu među parlamentarnog sastanka odbora Ekon. Bit će na dnevnom redu sljedeće teme. E, slijedna bis i druga faza bankovne unije. Pozvali smo govornike iz nacionalnih parlamenta e, bez e, izbjegavanja poreza i, e, i prebacivanje profita. Govornici iz Njemačke, Nizozemske i Slovačke, a o situaciji s bankovnom unijom govornici su pozvani iz nacionalnih parlamenta Francuske, Italije i Nizozemske. Koordinatori su također donijeli odluke o dodjeljivanju izvješća o procjeni zajedničkog poreznog sustava, to radi predsjedništvo, a također i kao i izvješće o trgovinu sirovinama. E, SID je dobio jedno izvješće, za, a izvješće o automatskoj razmjeni informacija dobili su pučeni. Dok je izvješće o svim dijelovima proračuna za 2016. godinu također dobilo predsjedništvo. O nadzoru delegiranih akata su koordinatori odlučili da će se u veljači 2016. govoriti o prepovima zaštita ulagača na veliko u državama članicama kao i da će se u ožujku 2016. godine govoriti i o direktivi o uslugama plaćanja. A sada prelazim na sastanak koordinatora održan 25. siječnja. Koordinatori su odlučili da se sljedeće e, prijedlozi rezolucije neće slijediti B8 0329 03433 0546 0505

8, 44, 10, 44, 13, 39, 13, 66 i 13, 79. Vjerojatno sam trebao početi objašnjenjem kako to da ja predsjedavam ovim sastankom. Naime, dogodilo se nešto neočekivano a to je da niti jedan od predsjednika, odnosno potpredsjednika odbora nije mogao doći na sam početak sastanka i ja ću predsjedavati odborom dok na sastanak ne dođe kolega Gualtieri za vjerojatno pola sata ili sat vremena. Nadam se da nitko nema ništa protiv. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda, a to je javno saslušanje o virtualnim valutama. Pozdravljam govornike. Imat ćemo zapravo šest govornika kojima želim srdečnu dobrodošlicu. Radi se o uvaženim stručnjacima, o vrlo zanimljivoj temi za sve članove odbora Ekon. Od stručnjaci će govoriti o različitim aspektima virtualnih valuta. Svaki govornik imat će po pet minuta za uvodno izlaganje. Nakon uvodnog izlaganja imat ćemo raspravu i razmjenu mišljenja gdje će se moći javljati za riječ članovi odbora. Svaki član odbora imat će po tri minute za postavljanje pitanje. pitanja, a nakon toga će stručnjaci imati do pet minuta za odgovor na pitanje i za završne primjedbe. Prije nego li što predam riječ govornicima, dat ću riječ našem izvjestitelju za izvješće na vlastitu inicijativu o virtualnim valutama, a to je kolega von Weizsäcker. Hvala lijepa predsjedavajući, hvala i stručnjacima koji su danas s nama kako bi nas uveli u temu kojom se e, Europski parlament bavi po prvi puta malo, pod, malo podrobnije. Naime, rezultat svega ovoga je vrlo neizvjestan. Tehnologija može zaista uzrokovati velike preobrazbe u društvu. Primjerice kada smo s pisma prešli na elektroničku poštu. A ovakva vrsta tehnologije u jednom različitom području može također stubokom izmijeniti način na koji dnevno e, funkcioniramo. Ne samo jer kad se radi o plaćanjima i financijskim transakcijama, vrlo se često javljaju značajni troškovi. Na primjer, ako netko radi u jednoj državi i želi poslati određenu svotu u svoju domovinu, može platiti prilično lijepu svotu u ime troškova. A ovakva tehnologija je to omogućuje manje troškove. A ako gledamo također koliko svaki dan naše financijske operacije koštaju, a tehnologija ne košta više toliko, onda to sve plaćamo puno. A isto tako i e, situacija e, na internetu je takva da često radije plaćamo našim osobnim podacima nego li samim novcem. Bilo kako bilo, javljaju se nove tehnologije i sada imamo dakle lance blokova koji će nam možda omogućiti da se prebrode određeni problemi. Mnogi smatraju da će ovo biti ubojita tehnologija, nadam se da nikoga neće ubiti, ali mislim da niti sami stručnjaci koji će nam danas govoriti, niti mi u parlamentu znamo kako će biti snažna ta tehnologija. Međutim, jasno je da će e, sve, sav taj razvoj tehnologije biti vrlo značajan kada se budu oblikovali zakoni. Mi još uvijek ne znamo e, kako će se ta tehnologija razvijati. Za sada je najvažniji razvoj ovakve tehnologije plaćanja e, putem interneta jest Bitcoin koji je iznimljen i počeo funkcionirati prije gotovo točno 7 godina. Ja sam ekonomist i ne bih je vjerojatno mm, osmislio tako da će ona zapravo imati ugrađen inherentnu tendenciju ka devlaciji. No, to nije toliko bitno. Bitno je kada vidimo e, da se radi o stvarno velikoj revoluciji, da vidimo kako će se situacija razvijati. Prije par dana Kristin Lagarde je u, na forumu u Davosu rekla da te nove tehnologije mogu omogućiti brže e, i efikasne e, financijske usluge, naročito u svijetu koji se razvoja. Istovremeno će se trebati iskoristiti pozitivne strane, a istovremeno spriječiti zlouporaba i ilegalno korištenje e, takvih e, virtualnih valuta. Evo, to je tek jedna od mogućih primjena, dakle, virtualna valuta u užem smislu te riječi. No, nakon ovih par uvodnih riječi dajem ponovno riječ predsjedavajućem. Hvala lijepa, sada pozivam govornike za početak gospodin Olivier Sal. Oprosti, nisam siguran jesam li dobro izgovorio vaše ime. Gospodin Sal e, predstavlja ovdje Europsku komisiju. Izvolite gospodine Sal i molim vas držite se vremena od pet minuta. Hvala lijepa i dobar vam dan. Hvala lijepa odboru Ekon što je organizirao ovu e, javnu saslušavanje na ovako zanimljivu temu. Ne znam je li to dobro ili nije što sam prvi govornik. U svakom slučaju pokušat ću osmisliti ono što nam je poznato vezano za Bitcoin i za virtualne valute ovoj se temi puno čuje, organiziraju se mnoge konferencije na tu temu. To je dakle vrlo aktualna tema i ja ću sada pokušati govoriti malo preciznije na ovu temu jer mnogi ljudi o tome imaju svoje mišljenje. Pokušat ću dakle vrlo brzo reći ono što nam je poznato i ono što nam nije poznato. Što znamo? Virtualne valute, imaju neke ugrađene karakteristike i one postaju vrlo specifične i zanimljive radi toga. Vratit ćemo se na to, a e, postoji zapravo jedna demokratska e, knjiga, jedan registar, postoji e, lakoća transakcija i prilično je izvjesno tko je vlasnik. U tom smislu ta je tehnologija potencijalno zanimljiva. Iako i e, budući da sam ja zadužen za financijske usluge i plaćanja u mom odjelu, ako to usporedimo s klasičnim načinima plaćanja, još uvijek postoje razlike koje nas navode na određena pitanja. Klasična vrsta plaćanja je jeftinija, gotovo je, se odvija trenutno i tako dalje. Ono što također znamo je da industrija vrlo pomno prati što se događa kako e, nove tvrtke, tako i velike banke pokušavaju shvatiti o čem se radi i pokušavaju shvatiti kakva je to tehnologija koja leži iza svega toga, ta sa lancima blokova na koju ću se kasnije usvrnuti. Prema tome to je nešto s čime ćemo morati računati u sljedećih nekoliko godina virtualne valute predstavljaju također i neke moguće probleme. I jedno što je vrlo očito da ne postoji zapravo prava zaštita potrošača, a postoji također moguća nestabilnost same platforme, nestabilne cijene kao i mnoga kaznena djela koja se mogu na taj način pojaviti na internetu, na primjer neke financijske malverzacije. E, puno ću više govoriti o onim aspektima koji su nepoznati. Ne znamo naime kako će se ta tehnologija razvijati. Djelomično e, zato što e, dio inherentnih karakteristika teh tehnologije je tehnologija koja se razvija. Potencijalni transferi su sada vrlo jeftini sa e, sustavom sponzoriranja od strane takozvanih rudara, ali to će s vremenom nestati i treba vidjeti kako će se razvijati stabilnost čitavog sustava. Postoje možda neka bitna pitanja, naime, kada se prestane s proizvodnjom bitcoina, oni koji su osmislili Bitcoin smatraju da kada bude 21 mm, milion bitcoina postojao da će se onda doći do jednog maksimalnog praga. Nitko stvarno ne zna što će se događati. Ne znamo kakvi će biti specifični rizici. nakon eh, strašnih atentata u Parizu u studenom eh, mi smo počeli razmatrati o mogućnosti da se reguliraju virtualne valute. Eh, to, o tome smo već razmišljali kada smo radili na direktivi u borbi za pranje novca, borbi protiv pranja novca, ali svakako to je postalo aktuelno nakon atentata u Parizu. Hvala. Hvala. Sada gospodin Sean Haynes koji je e, radi u oecd u kao e, viši ekonomski stručnjak. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan dame i gospoda. Na samom početku ovog izlaganja želim vam reći da sva mišljenja i argumentacija koju e, ću koristiti neće biti odraz službenog stajališta vlada. Za razliku od drugih vrsta valuta, u ovom slučaju se ne radi o izdavanju od strane vlada, niti nadzor vrše e, vlasti, niti itko spriječava naglo e, stvaranje valute. Virtualna valuta i njezina vrijednost su nešto što se može slobodno kupovati. Takva vrsta valute nije ništa novo. Imamo recimo mogućnost frequent flyers milja koje putnici mogu prikupljati. No postoji jedna razlika između prikupljanja milja i virtualnih valuta, a to je da se virtualne valute mogu pretvoriti u pravno valjane uobičajene valute putem različitih platformi koje omogućuju takvo pretvaranje. Jednako tako postoje različite buduće e, mogućnosti takvih konverzija koje sada niti ne možemo predvidjeti. Osim toga, virtualna valuta je alternativa gotovini. virtualna valuta ima e, manju vrijednost i čini se sigurnijom od papirnate valute. Jednako tako osigurava anonimnost transakcija. Zbog toga je došlo do nekih nepriličnih pa i nezakonitih transakcija zbog pranja novca ili nezakonitih aktivnosti. Zbog toga su neke vlade odlučile poduzeti mjere kako bi isključile mogućnost korištenja virtualne valute kao valute no bitno je vidjeti koje to prednosti virtualna valuta ima i koja je njezina vrijednost u omogućavanju određenih valuta. Prije svega imamo niži trošak transakcija. Osim toga, tu je i instant isporuka u realnom vremenu, što je nešto što u komercijalnom smislu predstavlja također vrijednost. Vlade zbog toga bi trebale, po mome mišljenju, omogućiti korištenje virtualnih valuta, ali isto tako iskoristiti sigurnu budućnost te ne preferirati jednu virtualnu valutu za razliku od druge. Jednako tako moramo uzeti u obzir problematičnu motivaciju nekih korisnika virtualne valute i jednako tako vrlo površnu mogućnost nadzora. No gotovina je još anonimniji e, način vršenja transakcija. Moramo jednako tako imati na umu da se virtualna valuta koristi u javnom prostoru i zbog toga omogućuje velik broj transakcija. Ako postoje bilo kakve nezakonite aktivnosti, organi za provedbu reda mogu ući u lanac vrijednosti i intervenirati. Tako da argument koji ide protiv virtualne valute, a vezan je uz nezakonite aktivnosti, vrijedi i za gotovinu. Vlade bi zbog toga trebale eh, paziti na to da virtualna valuta ne zamjeni gotovinski novac i o tome se često govori. Jednako tako središnje banke moraju biti zadužene za monetarnu politiku eh, nad svim valutama, inače će se njihova uloga ugroziti. Jednako tako, korištenje virtualnih valuta ne bi trebalo utjecati na poslovanje središnjih banaka, posebno vezano uz plaćanje poreza. No, treba postojati povezanost svih javnih banaka. Jednako tako, želim nešto reći o razini povjerenja javnosti u virtualni novac. To je povjerenje trenutno ograničeno, no možda će se to s vremenom mijenjati. Što se tiče regulatora i odnosa prema virtualnim valutama, iako ne govorim nužno da se treba uključiti, treba razmisliti, razmisliti o tome ko bi bio najbolji regulator, koje bi to tijelo trebalo regulirati korištenje virtualnih valuta. Jednako tako treba zadržati senjoraž, odnos vrijednosti valute i e, vrijednosti izrade iste. Jednako tako u budućnosti treba razmišljati o zaštiti potrošača, o odgovornosti različitih platformi i odgovornosti korisnika tih platformi. Hvala. Puno vam hvala, a sada sljedeći govornik sa sveučilišta u Parizu, gospodin eh, ili gospođa Primavera de Filippi. Hvala. Hvala što ste me pozvali na ovo javno saslušanje. Na početku ću nešto reći o izazovima pred virtualnom valutom Bitcoin i prednostima. A nakon toga ću govoriti općenije, općenitije o blockchain tehnologiji kao i o zakonskim propisima i ostalim aspektima. Dakle, ovdje govorimo o jednom sustavu plaćanja koji je nezavisan od tijela vlasti i to znači da ljudi mogu vršiti transakcije bez nadzora i propisa. Dakle, koje su mane Bitcoina? Prije svega to da ga nitko e, zakonski ne nadzire. To znači da ne postoji nadležno tijelo ili jurisdikcija, jurisdikcija zadužena za njega. Jednako tako netko može e, voditi mrežu bez da otkrije svoj identitet. Zbog toga se otvaraju mogućnosti za kaznena djela poput utaje poreza i pranja novca. No s druge strane postoje i cijeli niz prednosti za potrošače. Oni mogu prekogranično slati novac bez troškova. Jednako tako imaju nove mogućnosti za jeftinije i brže prenošenje novca preko granice i to bez plaćanja naknada. Mogu e, jednako tako e, vršiti doznake. Mogu koristiti i e, tehnologiju koja je u pozadini svega toga, a to je javna knjiga koja omogućuje klijentima da ulaze u transakcije koje su međusobne naravi, a ne podliježu nadzoru i propisima. Dakle, to je trenutno stanje sa e, virtualnim valutama, ali mislim da je jako važno sada reći da kada god se bavimo takvim valutama moramo razmišljati o svim mogućnostima i izazovima takvih valuta. U zakonskom smislu mogu reći da takve valute imaju cijeli niz izazova vezani uz pranje novca, zaštitu potrošača i oporezivanje. Pravi izazov je taj da treba shvatiti na koji način uključiti regulatore, a da istovremeno ne narušimo koristi za potrošače uz to da sve bude inovativno, zakonski i regulirano. Što se tiče inovacija, mislim da postoji mogućnost povećane učinkovitosti i transparentnosti u svim područjima financijskog poslovanja. Jednako tako može se smanjiti trošak usklađenosti sa propisima. Postoji multisignature mogućnost kao i drugi mehanizmi kao što su potvrde o solventnosti kojima se može povećati razina E, i e, solventnosti i transparentnosti različitih financijskih institucija. Jednako tako moramo razmišljati o tehnologiji regulatora koji bi se koristili kako bi se na transparentniji i učinkovitiji način moglo nadzirati e, takve valute. Treba riješiti problem koji odražava sljedeće pitanje. Tko će nadzirati nadzornika? Već ste čuli e, da smo danas spomenuli e, sastanak na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, a isto tako je i Znanstvena zajednica Ujedinjene kraljevine objavila svoje mišljenje o tome kako javnost i privatni sektor mogu poboljšati propise i upravljanje virtualnim valutama. Sve se svodi na sljedeće. Cilj je uvijek isti, no mehanizam e, za postizanje regulatornog okvira je drugačiji. On mora biti jeftiniji, učinkovitiji i potencijalno bolji i treba se oslanjati na blockchain tehnologiju. U čemu je problem? Problem je u tome da istu tehnologiju mogu koristiti i drugi dionici, oni koji se bave kriminalnim aktivnostima. Mnogi od vas su vjerojatno čuli za slučaj Silk Road. Dakle, postojalo je tržište tržište gdje se Bitcoin koristio za nezakonite transakcije. Zbog toga moramo imati neku vrstu regulative i nadzora. Međutim, problem je u tome da sva regulativa danas počiva na tome kakve su značajke proizvoda. A ovdje govorimo o horizontalnoj dimenziji, o inovativnosti o jednoj inovativnoj ideji koja će utjecati na sve aspekte društva. Trenutno traje rasprava o virtualnim e, valutama, a moramo pritom uvijek razmišljati i o prednostima i manama. Pa bih sada predložila jednu, po mom mišljenju, smislenu analogiju. Black, blockchain možemo um, usporediti sa... Like many things that we do understand sa drugim vrstama tehnologije. To jest i e, si, e, vrijednostni papir i novac i sve ostalo, ali nema istu horizontalnu narav, narav blockchaina. To je ključno što moramo razumjeti kako bismo imali čvrst sustav reguliranja Bitcoin virtualne valute. Hvala. Thank you very much and good afternoon. Puno hvala. Dobar dan svima i ispričavam se na tome što kasnim. Na dnevnom redu su nam sada predstavnici relevantnih dionika na tržištu. Prvi je Jeremy Miller iz Magistry Advisors LLP. Eh, hvala vam na pozornosti i hvala vam na prilici da vam se obratim. Ja ću o e, Bitcoinu e, govoriti, budući da dolazim iz jedne, jednog europskog poduzeća koje smo e, osnovali 2011. godine, a prije toga sam radio u velikim i manjim korporacijama. Dakle, gledam ovo iz dva kuta gledišta, tehnološkog i iz kuta gledišta implikacija na financijsko tržište i tržište kapitala. U blockchain i bitcoin se uložilo do sada milijardu dolara. Mi smo u e, decembru prije e, dvije godine krenuli u ovaj posao kada su e, u početku e, Bitcoin kompanije otvarale e, svoje agencije za transakcije, banke su ih odbijale. Mnoge banke su smatrale da je to nešto što je zakonski upitno. No, 40% osoblja u bankama se i bavi pitanjem propisa. A sada se u slučaju Bitcoina mora nekako nadzirati e, tamni web, skriveni internet i neregularne transakcije koje se na njemu odvijaju. Danas imamo agenciju E, agenta jedne tajne službe u zatvoru zbog toga što je otkriven u pokušaju da krade bitcoine. Želim reći da je krađu vezanu uz bitcoin lakše otkriti nego kada je riječ o gotovinskom novcu. Jednako tako moramo razmišljati o boljoj učinkovitosti e, nadzora i sigurnosti i zaštite potrošača. Što se tiče financijskih proizvoda i usluga, to su regulirane aktivnosti. Imamo sada javne knjige u kojima se može bilježiti trgovanje bitcoinima. Sa američkim zakonodavcem upravo se radi na tome kako bi se svaku vrstu prodaje i razmjene bitcoina moglo bilježiti. Ja mislim da ne bismo trebali imati generički e, zakonski akt koji će se baviti bitcoinom. Imamo već kompanije i poduzeća koje E, se bave e, ovom temom. Imamo u stvari ovdje potrebu za time da se regulator prilagodi novoj pojavi. Kao globalna mreža Bitcoin bi se mogao osloniti na europske propise i poslovati u skladu sa propisima na europskoj razini preko noći. Zbog toga bi regulator trebao reagirati vrlo brzo, ali stvoriti jednostavne propise. U zadnje vrijeme čitamo o mogućnosti propasti Bitcoina i o tome da je došlo do odlaska jednog velikog igrača na tržištu Bitcoina. Ali u stvari se tu radi o tehnološkoj temi. Ono o čemu nitko ne piše je to kako je tržište reagiralo u roku od 96 sati su veliki igrači na području Bitcoina odlučili jačati cijelo tržište i mislim da iz toga možemo izući tri zaključka. Prvo, institucionaliziranje Bitcoina je nešto na čemu rade ključni dionici na tržištu. To je nešto što je velik, eh, što je važno je ide u prilog Bitcoinu, jer Bitcoin više nije nešto čime se bave samo hakeri, već velika poduzeća koja žele poslovati sukladno važećim propisima i u to ulažu milijune i milijune dolara. Uz te igrače stvara se jedna prirodna platforma za budućnost i ja mogu zamisliti neko ovlašteno tijelo koje bi moglo proizaći iz svega toga. Postoji velika potreba da se u sve uključi Kina. To je ono čemu svjedočimo. Imamo sada igrače koji surađuju bez obzira što nema velikog regulatora. Ono što želim reći je sljedeće. Je da je ovo sustav koji sam sobom upravlja, koji je primjenjen na usluge koje se nude, a regulator možda ne može reagirati jednako brzo. Najveći igrači sada izrađuju platformu koja će stvoriti stabilnu mrežu. Rezultat je toga da imamo europsko tržište koje ima niže troškove, a veću razinu kvalitete usluge. Hvala. Sada riječ ima doktor Sabri koji je društveni direktor u udruženju elektronskog novca. Hvala lijepo Naša organizacija predstavlja dakle, inovatore u području plaćanja na razini Europske unije. Osnovana je nakon što je uvedena prva direktiva vezana uz tržište novca, dakle 2001. odnosno druge. Mi se bavimo receptom onoga što je potrebno novoj, dakle, virtualnoj valuti kako bi uspjela. Ne bavimo se, dakle, samom tehnologijom. Ukoliko netko traži inovaciju, učinkovitost na tržištu, to predstavlja našu misiju. U ovom smislu važna su naša dva iskustva. Jedno je iz 1990-ih, tada smo imali propast čitavog niza proizvoda kojima se htjelo zamijeniti gotovinu u Evropskoj uniji. U Njemačkoj smo imali jednu verziju, potom Visa Cash, mnogi od proizvoda imali su ograničen uspjeh. Kasnije, počeši od 2000. E, godine, porastao je pristup internetu i to je stvorilo mogućnost e, koju prije, koja prije nije postojala. Odjednom postojala je potreba za načinom plaćanja i no, novog načina plaćanja, to je stvorilo upravo ove nove pružatelje usluga. Potom još jedna pouka. Promocija novih načina plaćanja poput financijskog proizvoda koji se nudi potrošačima je nešto što u principu propada. To znači da se ovi proizvodi trebaju prodavati i regulirati kao proizvodi namijenjeni potrošačima, dakle na jednak način bismo primjerice reklamirali proizvode iz supermarketa. To je važno zato što na taj način dolazimo do zakonodavnog okvira imamo dva aspekta, jedan se bavi financijskim kriminalom, a drugi uredbom o financijskim uslugama, vrlo sam širok u opisu stvari. Što se tiče prvog dijela, industrija se uglavnom slaže da je regulativa potrebna, odnosno koliko ne reguliramo kako bismo odbili eventualnu zloporabu i ukoliko ne ohrabrimo dakle, pružatelja usluga da ojačaju sigurnosne mjere, imat ćemo probleme sa ovom vrstom e, proizvoda i gold e-novac. U početku su bili vrlo primamljivi, kriminalcima i potom su propali. Danas postoji sličan proizvod koji se zove Pocunix. To je nešto sasvim novo na tržištu. Međutim, poanta je tu da borba protiv financiranja terorističkih aktivnosti, borba protiv pranja novca, to je sve što možemo pozdraviti. Međutim, ovo područje je teže urediti. Imamo jedan zanimljiv primjer. Svi ste čuli za MPS-u, to je riječ o plaćanju putem mobitela. To je nešto bilo jako uspješno u Keniji, međutim, te uspjeh je bilo teško ponoviti. Tu također nije postojala regulativa, EPS-a je prosperirala, dakle, u klimi e, jako slabog regulatornog okvira. To ne znači da regulativa nema svoju ulogu, naprotiv ima, međutim ona mora uzeti u obzir razvoj poslovnog modela te e, njegovo pozicioniranje na tržištu. Novi proizvod mora imati smisla za sve u lancu, dakle za korisnike, tako i za pružatelje usluga plaćanja. Na koncu, proporcionalna e, regulativa je upravo ono što nam je potrebno. Općenito industrija e, podržava borbu protiv e, financijskog kriminala, naročito u kontekstu najnovih napada u Parizu. Zakonodavstvo treba biti proporcionalno. Nije dovoljno samo se pozabaviti lošim stranama ovog tržišta, zato potreban proporcionalan pristup kada je riječ o direktivi o financijskim uslugama, od toga će imati, tržišta, e, imati koristi tržište i industrija. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala lijepo. Naš zadnji, naš zadnji govornik, Shian Jones, osnivač Hvala vam što ste me danas poslali. Prva kriptovaluta Bitcoin počela je kao nešto jako novo i važno na internetu. Istovremeno je bila dakle, digitalno sredstvo plaćanja i valuta. Znamo da se novac ne ponaša kao robete je ovo bilo. To je ovo bila novost, to je dovelo dakle i do korištenja novih tehnologija kao što je blockchain, odnosno blok lanac. To je uvelo i svojevrsno povjerenje u sustav. Te je omogućilo dakle stvaranje jednog jedinstvenog eh, lanca transakcija koji se može pratiti. To znači da se to nešto bi se moglo uvrstiti u sve moguće sektore biznisa. Biznisi gledaju kako dakle ovi javni registri i blok lanci mogu poboljšati učinkovitost i povećati rast, pa i sama nadležna tijela bave se dakle, ovim popisom kako bi poboljšali svoje, e, svoje mjere. A međutim, ono što se također tiče ove tehnologije, što je jako važno, je transparentnost. Ovi registar je e, otvoren za uvid svima koji žele potražiti određene podatke koji imaju neka saznanja iz kriptografije. Činjenica da je, da je korištenje kriptiranih valuta anonimno nije istina. Ono je pseudonimno, dakle čini se da je anonimno dok u osnovi nije. Znači, također tvrdnja da se kriptovaluta koriste samo za pranje novca također ne nalazi potvrdu u činjenicama. Mogućnost e, traženja prethodnih transakcija upravo znači da ova valuta nije, ne odgovara potrebama onih e, koji žele praviti novac. također e, usporedimo brojke kojima se trguje na ovom tržištu, onda one predstavljaju relativno malene nesvrhe u odnosu na uobičajena financijska tržišta. Većina kripto, transakcija putem kriptovaluta odnosi se na Bitcoin, prije svega na blok lanac, prije svega zbog e, transparentnosti. Danas e, se e, ove valute ne mogu koristiti u značajnoj mjeri za pranje novca. Dakle, možemo zaključiti da je euro 90, 92 puta više koristiti za pranje novca nego virtualna valuta. Zato imamo podlogu u brojkama. Dakle, e, je međunarodne, objavljena međunarodna studija u listopadu prošle godine na kojoj su virtualne valute na posljednjom mjestu od utvrđenih riskantnih područja za pranje novca. Zaključeno je da pitanja vezana uz pranje novca i digitalne valute, valute sliče onima drugih e, financijskih instrumenta kao što su gotovin, gotovina i virtualna novac nije nešto čime se služe teroristi. Imamo nove tehnologije koje se bave dakle, dostupnoću registra, transparentnosti, odnosno transakcija. Možemo pratiti dakle, identitete, cijeli eh, lanac eh, plaćanja. 40 globalnih banaka se nedavno udružila u jedan konzorcija centralne banke zajedno sa ECB-om, Engleskom bankom i FED-om, sada istražuju digitalne e, tehnologije i istražuju digitalne valute. IMF e se također bavio ovim pitanjem te je Zaključeno da nove tehnologije dovode do promjene u svjetskom gospodarstvu, uključujući način kako se razmjenjuju roba, novac i usluge. I važan događaj jest upravo pojava ovih valuta koje povećavaju brzinu i učinkovitost i povećavaju financijsku inkluziju. One Imam četiri prijedloga dakle, u vezi s ovom temom. Ja bih vas zamolio da uzmete u obzir činjenicu da su ono još u eksperimentalnoj fazi. Njihova vrijednost je e, vrlo malena u odnosu na običajene tokove novca. Imamo drugo izvješće ECB-a o ovim valutama i nema potrebe da se širi, odnosno sužava trenutni zakonodavni okvir. Međutim, koliko želite poduzeti zakonodavno djelovanje, ograničite ga protiv, na aktivnosti usmjerene protiv pranja novca i financiranja terorista. Nemojte nastojati regulirati korisnike koji koriste ovaj novac da bi kupili robu i usluge. Na koncu pozivam vas da ohrabrite i podržite razvoj ove transformacijske tehnologije kroz vašu digitalnu agentu da povećate povjerenje u internet kako bi vam on povećao povjerenje u europsko gospodarstvo. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala na vašem izlaganju. Dolazimo do vremena namijenjenog raspravi sa našim zastupnicima u odboru. riječima ima Brian Svaki govornik ima na raspolaganju tri minute. Hvala lijepa. Pozdrav ovu današnju raspravu i zahvaljujem izvjestitelju što ju je organizirao. Jasno da još postoji velik broj nepoznanica vezan uz ovo područje. Međutim, svi vidimo u ovom sektoru velik potencijal, vidimo da se on strašno razvija od 2009. Dakle, kada smo vidjeli prvu digitalnu valutu, ti toga toga se dotaknuo prvi govornik. To je bio, bilo područje s kojim je bilo u vezi velika zabrinutost. Međutim, sad imam više od 200 vrsta virtualnih valuta koje su se stvorile u međuvremenu i moje pitanje se upravo odnosi posljednjeg dijela izlaganja. A to je ideja da trenutno nema potrebe da se proširi europsko zakonodavstvo u ovom sektoru. Je li to vaše zajedničko stajalište? Htio bih čuti mišljenje svakog stručnjaka kojeg smo danas čuli. Očito je to jedno novo područje, eksperimentalno područje, ono ometa možda na neki način s obzirom na tehnologiju koju koristi, mogućnosti koje nudi. Pa me s tim u vezi zanimamo, slažete li se međusobno, jeste li jednoglasni oko toga koliko je zapravo zakonodavstva potrebno? I rado bih i komentare SBA vezano uz ovo pitanje. I kada sam postavio pitanje komisiji krajem studenog 2012. dobio sam odgovor da Postoji namjera da se ovo uključi u izvješće sb U izvješću kojom će se baviti postojećom regulativom, dakle brzim transakcijama i povećanom financijskom inkluzijom i da se s tim u vezi održavaju pregovori. pitanje je koliko je prošireno gledište posljednjeg govornika, dakle da nema potrebe da se djeluje e, zakonodavno u ovom području. Mislim da je to e, konkretno pitanje na koje bismo danas morali čuti odgovor. Peter Jacek, izvoli. <clears throat> President. Well, in fact, number of questions I wanted to raise were... Čitav niz pitanja koja bih htio postaviti, ali na njih sam već dobio odgovore. Tek još jedno preostalo pitanje. A to je kako, što činiti sa konfiskacijom zapljenjenog virtualnog novca, dakle, Dakle, to bi se konkretno moglo dogoditi, međutim, jel bi li to uopće bilo moguće provesti u dijelo i tko bi trebao biti odgovoran za upravljanje i čuvanje virtualnih valuta, te što bi se dogodilo s njima, dakle s onim valutama koje su konfiscirane. Thank you, Miguel Viegas. Hvala lijepa, riječ ima Miguel diegas. Ovo je prvi puta da se bavim ovom temom. A stvarno to je složna tematika. Na osnovi informacija koje sam uspio prikupiti, čini se da je virtualna valuta prilično nestabilna. E, sam e, Bitcoin je u odnosu na dolar u nekoliko mjeseci bio silno nestabilan i to je razina nestabilnosti koja je zapravo nešto što nije prihvatljivo jer stabilnost je ono što vodi povjerenju. Dakle, toliko o nestabilnosti. Što je pak o samim propisima? Kažete da e, reguliranje virtualne valute zapravo nije kompatibilno s njom. Istovremeno, je li potrebno uvoditi neke zakone ili će pak to biti kontraproduktivno? Jer ne želimo da se upravo donošenjem zakona zapravo ide protiv ovakve vrste valuta koja se ne može e, zakonski uređivati. Zašto bismo dakle virtualni novac morali ni e, morali regulirati. Hvala. Moli. Ne. Sada kolega Haneman ima riječ. Hvala lijepa. Vidimo različite vrste razvoja novca od kada više nema, nije zlato, to zlatna poluga to e, koja predstavlja mjerilo. E, vidimo da sada ima puno problema za središnje banke. Moje pitanje, jeste li vi pesimist U Sjedinjenim američkim državama ljudi puno govore o sirovinama. Neki smatraju da bi trebalo uvoditi porez na to. A osim toga, zanimalo bi me nešto vezano za ilegalne transakcije te ta rizik da e, da li se može taj rizik smanjiti, naročito kada se koristi Bitcoin i slične vrijednosti, slične valute. Hvala. E, prije nego li što ostali e, članovi odbora uzmu riječ, prvo ću dati riječ izvjestitelju. Hvala. Čuli smo jako puno dobrih pitanja. Ja ću se zato usmjeriti na jedno pitanje koje je više načelne prirode. Naime, mislim da smo mi ovdje svjedoci razvoja tehnologija koji mogu se razvijati eksponencijalno. Drugim riječima da u kratkom roku mogu postati vrlo velike filozofskog stanovišta možemo se pitati kako regulirati takve tehnologije ili ih pak nadzirati prije nego li što poprime razmjere koje će biti važne za, za sam sustav. Evo da objasnim što želim reći. Nedavno jesmo dobili SMS i to je bila novina a nakon toga odjedanput se pojavila aplikacija WhatsApp. I kad je WhatsApp postao jako, jako velik i e, onda se shvatilo da je problem bio sa SMS-ovima i shvatilo se da može biti problem sa sigurnosti. I onda se to tek sredilo. Zamislite sada situaciju kada jednu transakciju napravite putem virtualne valute, više e, to ne možete promijeniti. Dakle, to je nepovratno. A jednom, ako postoji neka nezakonita transakcija, vi zapravo ne možete ništa napraviti kako biste taj problem riješili. Ako je dakle, taj novac e, iskorišten u ilegalne svrhe. Dakle, tek e, se sada možemo pitati ove strukture koje se reguliraju same po sebi. SMS, e, Whatsapp zapravo nisu jako bitne stvari u svijetu, ali kada bi se postojalo, kada bi nešto što je zaista od osudne važnosti, kako nadzirati takvu tehnologiju? I isto tako, ako postoje značajni kompjutorski programi ili primjene kako bismo mogli uvesti neki zaštitni mehanizam eh, u smislu regulative kako bi se eh, zakonska tijela mogla intervenirati u slučaju potrebe. Mislim ovdje kad govorimo o stvarima koji su od svjetskih razmjera. Mi ovdje možda ne govorimo čak o regulativi koja će biti klasična regulativa u smislu zakona. Hvala. Evo, izvolite. Mislim da ovakva vrsta tehnologije ne, nije pitanje samo e, financijskih tržišta i koji su potencijali sustava koji koriste blok lanac. Nedavno, prošlog mjeseca, sam komunicirao s Marijom Dragijem u situaciji u Grčkoj i govorili smo o Bitcoinu. On je rekao da to nije stvaran novac, da je to tek nešto što promatramo i vidjet ćemo što će se dogoditi. Odgovor je objavljen u Financial Timesu istog dana kada je E, sud Europske unije objavio presudu o izuzećima za plaćanje PDV-a kada se radi o virtualnim valutama. Drugim riječima je e, sud presudio da se radi o valuti. Drugim riječima, nismo u skladu s direktivom o PDV-u na financijske usluge i možda ćemo to morati izmijeniti da u to ne uključimo samo nacionalne valute, već također i virtualne valute. Zanimljivo je znati kako mi možemo smanjiti rizike za tržišta koje mogu izazvati virtualne valute jer one nisu vezane ni za kakvu drugu valutu. Ne znam da li da nešto više možete reći o tome. Hvala. Sada ponovno riječi imaju govornici koji e, će moći odgovarati na pitanja, Molim da nitko ne pređe dvije minute. Mogli bismo krenuti istim redom kao što su oni držali izlaganja. Najprije gospodin Saul. Hvala lijepa. Čuli smo vrlo zanimljiva pitanja. Iako mi je bilo drago čuti kolegu koji je govorio e, predzadnji koji predstavlja udrugu samih potrošača. Međutim, čini mi se da je gospodin von Weizsäcker postavio zapravo najbolje pitanje, a to je kada se pojavi nešto novo što se razvija, nije toliko pitanje koliko uredbi treba zakonskih propisa uvoziti, već kako se sve može dobro pratiti. Naime, kada se donose neki propisi, Mm, treba uvijek paziti hoćete li ih donijeti prerano ili prekasno. I često možete premašiti pravi cilj i dakle tehnologija vas nekako može preći. Mi iz Europske komisije želimo pratiti situaciju i bolje shvatiti što se događa. Reći da smo mi e, kao oni koji pravimo propise neka vrsta agnostika kolega Sabri je rekao da moramo brzo djelovati kada e, virtualni novac može biti koristen u ilegalne svrhe od pranja novca, e, malverzacija do izbjegavanja plaćanja poreza. E, to se dogodilo prije dvije godine u dva slučaja PSD2 i MLD. Međutim, raspravljati i e, o svemu tome isto tako i u svjetlu atentata u Parizu. To je jedno, ali s druge strane, što se tiče virtualnih valuta kao financijskih proizvoda, tu nam se nigdje ne žuri. Važno je, dakle, e, i mislim da će se stvari pratiti i da ćemo djelovati u pravo vrijeme. Hvala svima koji su uzeli riječ. Hvala, sada Sean Hennes ima riječ. Hvala lijepa. Par skromnih komentara. Naime, preteško je predvidjeti kako će se situacija razvijati. Ako nema nikakvih propisa, možemo sada nastaviti tako. Međutim, uvjeren sam da će struktura tržišta za pet godina biti takva kako mi sada ne možemo predvidjeti. A ako uvedemo e, propise koje će biti vezane za sadašnju situaciju, možemo u potpunosti promašiti naš cilj čak možemo i negativno djelovati. Dakle, mogućnosti za uvođenje normative su vrlo skromne. Nedavno smo u OECD-u govorili prije svega nekoliko mjeseci o tehnologijama koje mogu narušiti financijski sektor. I to su e, različite vrste, dakle, inovacija koje mogu narušiti. Na primjer, posudba peer-to-peer. Ujedinjeno kraljevstvo je načinilo nova i inovativnu e, regulativu e, takvog e, posuđivanja peer-to-peer i uzela je pritom u obzir činjenicu da e, prilikom takve vrste posudbe nema zapravo e, stvaranja novca. I e, Ujedinjeno kraljevstvo je puno naprednije, zaista puno naprednije u odnosu na sve ostale države po ovom pitanju da možda moramo slijediti njihov primjer. Oni su donijeli propise koji omogućuju nove tehnologije, a posuđivanje peer-to-peer je nešto što će se vjerojatno moći uskoro koristiti i u druge svrhe, na primjer vezano za plaćanje poreza i sl. Primjer radi Filipi, izvolite. Želim reći tri stvari. Najprije, Važno je dakle da tehnologija bude podvrnuta propisima, ali ti propisi moraju biti ispravni, prikladni. Moramo gledati kako će se i na što primjenjivati ta tehnologija. Ne samo na e, Bitcoin e, tehnologiju, već i za lance blokova jer to zapravo samo po sebe nije vezano za virtualni novac niti za sigurnost. To je nešto što je zapravo dodatno. Regulirati e, virtualne valute e, e, je nužno, pitanje je kako to treba učiniti. Drugo, opasno je proširiti sadašnju uredbu, a da se pritom nova tehnologija tome ne prilagodi. Trebamo uzeti u obzir zaštitu podataka i privatnost, jer tehnologija za borbu protiv pranja novca je prilično transparentna. A ako se ovo počne primjenjivati na virtualne valute, moglo bi doći do mnogih problema. A e, drugo, s obzirom da se radi o jedinstvenim transakcijama, bilo koja transakcija ili valuta koja se izdaje, koja je rezultat e, kriminalnih djelovanja, može smanjiti tu jedinstvenost virtualne valute. Dakle, treba ne samo regulirati te tehnologije, već i shvatiti kako se ona može koristiti kao jedan dodatak, kao e, instrument za regulativu kako bi ostvarila ono što zakon treba ostvariti. Javlja se pitanje sigurnosti, zaštite potrošača i financijske transparentnosti. Sva ta tri zadatka mogu se ojačati korištenjem tehnologija blok lanca, gdje nam takva tehnologija može pomoći da se ostvare e, ciljevi samih propisa. Na primjer, e, upravljanje sa više strukim potpisima je nešto što je dodalo, e, doprinjelo sigurnosti transakcija. E, I tu recimo se može otkriti kako tko ima aktivu ili pasivu na svom računu, a da se pritom ne otkrije identitet te osobe. I isto tako, recimo sama, sami blok lanci i ta tehnologija blok lanaca može pridonijeti borbi protiv pranja novca. Tu bi ta tehnologija postala zapravo korisna, samo trebamo vidjeti na koji način je možemo iskoristiti kako bi se pomoću nje ostvarili ciljevi samih propisa. A samo ako se to ne može napraviti inherentno samom tehnologijom, tada zakonodavac treba nešto učiniti kako bi se propis uveo. Treba mislim dati na tržištu kako bi e, istražio i eksperimentirao s tehnologijom da vidi kako može udovoljiti zahtjevima same regulative. A to je kako se u tome ne uspije, onda se može preći na tradicionalni mehanizam a samo reguliranja koji postoje u financijskom sektoru, a tek u zadnjoj fazi da se donesu propisi. Hvala, gospodin Milardi, ima riječ. Mislim da je vrlo važno da u današnje vrijeme svi e, shvate da Bitcoin nije zapravo jedno tako veliko, e, velika valuta rasprostranjena u svijetu svega 20 velikih tvrtki e, njim barata. Velika većina, najveća većina e, bitcoina u današnje vrijeme jednostavno nešto čime barataju par velikih tvrtki iz mreže bitcoina, a ne sami pojedinci. Većina proizvoda koja se time da e, nije ide putem određenih platformi. Ima jako malo transakcija koje idu iz Bitcoin iz, od Bitcoina do Bitcoina. Ne. Ja e, mislim da nije problem ovaj koji je vezan za terorizam, da je to treba staviti reći da je to nezakonito. To jest nezakonito. Ja ne mogu novac dati teroristima ili e, kriminalcima. To nije zakonski dopušteno. I ono što je bitno pitanje je kako to otkriti. Drugo, trebamo vidjeti isto kako, koliko transakcija prolazi kroz Bitcoin novčanik. To je riješeno začas bilo u jednom, jedan vikend prije deset dana. I to u 96 sati, budući da su tvrtke koje su u mreži Bitcoina se dogovorile, to se riješilo. Što se konfiskacije tiče, do toga je već došlo, jer je to već napravljeno, okonfiscirano je ono od Silk Roada. Dakle, treba konfiscirati ključeve koji omogućuju da se dođe do novčanika. Dakle, vo, nestabilnost 2015. godine je znatno pala. Međutim, vidjeli smo također da se javlja veliki broj derivata, a e, operateri ih koriste za reguliranje nestabilnosti. Isto tako vezano za valutu, pa na isti način kao što je euro se odnosi na dolar, dakle putem tečaja. Prema tome, treba shvatiti koji su sastavni dijelovi mreže Bitcoina i napraviti, ostvariti neke odnose sa ključnim dionicima u svijetu, a ima ih otprilike 20, 20 velikih tvrtki. Oni zapravo i reguliraju u izvjesnom smislu tržište jer tamo stavljaju regulirani kapital i dakle oni su već u skladu s onima koji to reguliraju. Ako tvrtke i aktivnosti nešto reguliraju, ne znam kako onda treba objasniti reguliranje tehnologije. Hvala. Gospodin Sabri. Ja bih odgovorio na nekoliko vaših komentara. Prvo trebamo odgovoriti na pitanje treba li proširiti i ojačati propise EU-a. Mislim da je netko istakao važan argument. Postavio je pitanje hoćemo li utjecati na proizvode i na taj način učiniti sustav manje učinkovitim? Mislim da je to važno pitanje, a sada ću vam obrazložiti, obrazložiti zašto. Bitcoin je decentralizirana valuta, a kada govorimo o financijskim tržištima, uvijek govorimo o centralnoj točki moći, o nekom odboru koji se bavi korporativnim upravljanjem, kontrolama i sl. A ovdje imamo decentraliziranu valutu. Rješenje tog problema trebalo bi djelomično biti vezano uz to da se struka objedini i reagira. To je prvi dio rješenja, a drugi je oslanjanje na samu tehnologiju o kojoj je govorio kolega prije mene, a kojoj je moguće pružiti određenu vrstu sigurnosti koju ne možemo jamčiti u centraliziranom sustavu. Dakle, treba učiniti oboje. Kako bismo to učinili, moramo pričekati da cijela industrija sazre. Moramo razmišljati o čvrstom sustavu propisivanja, kakav danas nemamo, i koji ne može biti nepotpuna struktura, jer bi time bio nedjelotvoran i ne bi omogućivao rast industrije. A sada nešto o pranju novca. Smijem li? Molim vas, zaključite. Da nešto kažem o sprječavanju pranja novca konkretno. Postoji e, režim sprječavanja pranja novca koji će biti problematičan Imamo e, naime zahtjev za pruženjem informacija koji će u budućnosti u ovom smislu biti otežan zbog e, toga u kakvoj se valuti govori i na to treba staviti naglasak. Jednako tako moramo vidjeti što će se dogoditi kada nastane sraz gotovinske i virtualne valute, do čega će doći i hoće li se stvoriti veća nestabilnost nego e, sređeni sustav. Hvala. Šon, izvolite. Hvala. Ja bih samo brzo prošao kroz e, mnoga od pitanja o kojima još nismo mnogo rekli. Nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Miller i drugi kolega. Oni su dovoljno rekli o svom dijelu, a sada nešto o tome što je rekao gospodin Hayes. Mislim da Danas imamo 600 vrsta virtualnih e, valuta, od kojih su dvije zaista relevantne. Neke su potpuno beskorisne, ali sve one imaju zajedničko to da žele uvesti poboljšanja na koncept bitcoina. Vidjet ćemo tek hoće li Bitcoin preživjeti ili će to biti nešto vezano uz Bitcoin ili možda pak nešto potpuno novo i odvojeno. Vrijeme će pokazati. Što se tiče nestabilnosti, mislim da je to vrlo jednostavno pitanje. Nestabilnost je vezana uz ono što se s internetom događalo od 90-ih svjedočimo jednom vrlo novom svijetu u kojemu neke stvari postaju vrlo vrijedne na temelju špekulacija. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu svog izlaganja, ovdje govorimo o tehnologiji koja je u povojima, koja se nalazi u eksperimentalnoj fazi i u takvoj fazi postoji nestabilnost koja će s vremenom biti sve manja i manja. A što se tiče zakonskih mjera, hoće li one biti nepotrebne e, ili kontraproduktivne? Za sada mislim da su nepotrebne, posebno vezano uz spriječavanje pranja novca i sličnih propisa. Budemo li brzo propisivali, onda će to biti kontraproduktivno. Reguliranje sustava kada zato kucne čas i koliko bude potrebno, treba će biti vezano i uz gotovinske valute i virtualne valute. Što se tiče oporezivanja, ne oporezuje se novac, već dohodak i prihod i to je nešto što ne bi trebalo biti drugačije od gotovinskog svijeta. I ako već postoje neke teškoće, one su jednake i za virtualnu valutu i gotovinsku. A sada nešto o pitanju vezanom uz sistemske rizike. Hoće li sustav postati prevelik? Biti će teško sve ovo regulirati u budućnosti, a kako god to bude izgledalo, treba razmišljati i o sistemskim rizicima. Treba razmišljati o svim financijskim aspektima, biti fleksibilan i u mogućnosti brzo reagirati na bilo kakva događanja na tržištu. I zaključno, pitanje skaliranja o kojemu je netko već ranije govorio. Bitcoinovo ograničenje je bilo 2,7 7 po sekundi. Imamo različite vrste blok lanaca, pa u nekima imamo i stotine tisuća transakcija. Što se tiče slučajeva konkretne uporabe. Mi bismo željeli imati različite vrste blok lanaca, a oni će se možda um, odvijati u skladu s našim očekivanjima, a možda i ne. Hvala vam a sada Jakob. Želite li možda zaokružiti raspravu? Da, vrlo rado. Mislim da je golema prednost ovakvih javnih rasprava upravo to što možemo dobiti širu sliku tematike o kojoj govorimo. Glavna poruka koju smo danas čuli je da bi u našem izvješću bila pogreška naglasak staviti samo na jednu temu, recimo Bitcoin i njegove izvedenice. To je prva i vrlo važna poruka. Druga bi poruka bila ta da je pred nama niz izazova vezan uz to na koji način s jedne strane imati otvoren um i ne stati naput novoj tehnologiji, a s druge strane ne krenuti putem kojim su krenuli u zaštiti okoliša, a to je prema načelu predostrožnosti. To je ono što čine regulatori. Kada nisu u nešto sigurni, ponašaju se kao da će uslijediti katastrofa. Možemo govoriti o predostrožnim ili opreznim propisima, ali prije toga o pozornom praćenju. Dakle, ako nastane situacija u, kojem, u kojoj će uporaba bitcoina eksponencijalno rasti, onda moramo stvoriti situaciju u kojoj će regulatori razumjeti sustav prije no što on jako naraste. U financijskim sustavima ako ne razumijete poslovni model bilo kojeg e, subjekta, onda se vjerojatno radi o vrlo složenom sumnjivom sustavu. To ne želimo otkriti prekasno. Tada čak i brza reakcija možda stiže prekasno. Zbog toga trebamo pozorno razmišljati o tome na koji način pozorno pratiti i predostrožno pratiti što se događa u svijetu virtualnih valuta. To će svakako biti jedan od izazova u ovom izvješću, ali ono će se baviti i konkretnim pitanjima o kojima možete e, nešto poslati u pisanom obliku. Hvala. Hvala vama. Mislim da smo imali vrlo važno i zanimljivo saslušanje. Jasno se pokazalo da se radi o složenoj tematici, ali smo dosta toga i naučili. Osobno smatram da postoji još mnogo toga što moramo tek proučiti, o čemu trebamo razmisliti i što trebamo razmotriti. Mnogi od vas su govorili o transparentnosti, ali meni se čini da nismo odgovorili na neka temeljna, osnovna pitanja koja nas brinu, a to je recimo što to u stvari virtualna valuta stvarno znači kako se ona razlikuje od zlata, kako ona koristi vrijednost i na koji način stvara dug za razliku od gotovinskih valuta? Evo to bi bila teška pitanja. Mi smo govorili o bloklancima, o tehnologiji i tako dalje, ali postoje temeljna pitanja oko kojih još uvijek postoje dvojbe i oko kojih se moramo dodatno potruditi i sve shvatiti. Ipak ovo je bio vrlo važan prvi korak Zahvaljujem sada svim govornicima a 16. ćemo ožujka imati izvješće do 22. Um, ožujka ćemo sve dovršiti i zatim prema rasporedu aktivnosti vjerojatno u travnju 15. travnja ćemo se sastati, a 2. svibnja imati plenarnu sjednicu. Program nam je dakle vrlo ambiciozan. Zahvaljujem vam svima na sudjelovanju i veselim se izradi nacrta izvješća. Dear colleagues, please, ask you take seat. Molim vas da zauzmete mjesta. Želim dobrodošlicu gospodinu Georgijadesu, ministrom financija Republike Cipra, koji nam se pridružuje na današnjem gospodarskom dijalogu i razmjeni stajališta na odboru Ekon vezanom uz uredbe i predložene pakete mjera od šest mjera i dvije mjere u sklopu programa ekonomskih prilagodbi. Nama je jako važno čuti koje su pouke izvučene na temelju krize, kako provesti prilagodbu, na koji način ojačati sustav i kako postići održivi rast. Kao što znate, od e, do 2016. godine u Ožujku Cipar e, prima program pomoći. Tu je bilo 9 e, milijardi od EU-a i 1 milijarda od MMF-a. Imali smo opću procjenu iz ESB-a, MMF-a i EU-a. Izvješće je bilo pozitivno, a čini se da se rast ostraduje od početka 2015. Bankarski sustav i strukturne reforme također idu dobro i to se sada pretočilo u rad na zajmovima koje nije moguće otplatiti, a koji moraju biti prioritet. Na taj način jedino može jačati rast. Eto, to bi bile okvirne napomene. A sada ćemo čuti nešto više od gospodina Harisa Georgijadesa o tome kako on procjenjuje cijelu situaciju i gospodarstvo Cipra te provedbu programa. Ministar Georgijades, izvolite. Nakon izlaganja e, slijedi, e, slijede pitanja i odgovori. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, hvala vam na pozivu, odnosno ove prilici za dijalog o gospodarskim politikama Cipra. Sigurno se svi sjećate kako predsjednik istaknuo da se Cipar prije nekoliko godina susreo sa velikom krizom te je shodno tome morao zatražiti pomoć iz ESM-a. Kao predstavnik e, svog naroda želim vam e, zahvaliti na vašoj potpori unazad tri veoma teške godine. Dozvolite mi da u uvodnim riječima odem još dalje u prošlosti da vas podsjetim da smo se pridružili Ruskoj uniji 2004. eurozoni nekoliko godina kasnije to uz jako dobre ocjene. Imali smo jako visoku stopu rasta i nisku stopu nezaposlenosti i postavlja se pitanje što je pošlo po zlu i što je ovako dinamično gospodarstvo dovelo do ovih teškoća. Po meni to je bio i osjećaj da možemo izbjeći politički potrebne i osjetljive reforme. To je dovelo do velikih neravnoteža i do iskrivljavanja našeg gospodarstva. Primjerice karakteristika prethodnog desetljeća je bila je bila velika stopa kredita, to je dovelo do povećanja privatnog duga i do e, mjehura, veza, mjehura sa cijenama nekretnina i ono što se dogodilo, to je obuhvatilo velik dio zajmova koji se više nisu mogli naplatiti, to je opteretilo platne bilance banaka. Također imali smo i neodrživ rast javne potrošnje, naročito kada je riječ o trošenju na plaće i na socijalne doprinose. I isto vremeno e, prihodovna strana je bila dovoljna, ali čim je gospodarstvo izgubilo dah, onda je došlo do problema. Smanjili su se prihodi, rashod se nije smanjio jer to je značilo donošenje teških odluka te je dovelo do deficita koji je tijekom godina rastao za 5 do 6%. Dakle, možemo reći da to bila kombinacija poreznih i bankovnih e, problema, ali također izostalo je djelovanje kako bi se situacija korigirala. Moram međutim reći da je postala politička odluka na razini Evropske unije koja je zadala velik udarac našem bankovnom sustavu. Govorimo 25% BDP-a i ograničavanja e, grčkog duga. Grčki PSI se trebao kombinirati sa programom pomoći za ciparski financijski sektor. Da se to tada učinilo, troškovi bi bili daleko više ograničeni i bili bismo pošteđeni bejlina bankovnih uloga. To je program u koji smo ušli 2013. godine. Do tad mi smo se snalazili u ovoj savršenoj oluji Naše novčane rezerve su međutim bile jako niske, imali smo rezerve dovoljne za mjesec dana. Realna ekonomija je već bila u recesiji, prve tragove krize imali smo 2009. E, nezaposlenost je već dostigla 15%, dakle porasla sa 3,5 2008. na 15% u godini dana, izgubili smo pristup međunarodnim tržištima i bili u programu pomoći, dakle situacija je bila loša. Naša administracija je preuzela a, vlast upravo u a, usred ove krize, te smo se brzo dogovorili o pristupanju programu ESM-a e i MMF-a, te smo se prionuli na posao. Dame i gospodo, nakon tri godine ja vam eh, mogu priopćiti da se situacija poboljšala, da smo konsolidirali javne financije, bankovni sektor se stabilizirao, ponovno smo spostavili pristup tržištu i gospodarstvo se vratilo pozitivnim stopama rasta. Želim naglasiti da je to rezultat eh, i napora i žrtvovanja naših eh, građana. Oni su na odgovoran način odgovorili na krizu. Gotovo je nije bilo dana je štrajka, sindikalnih akcija tijekom provedbe ovog e, programa. Do oporavka je došlo i zbog otpornosti glavnih produktivnih sektora našeg gospodarstva, ali uspjeh postigao i zahvaljujući odlučnim političkim mjerama, programu mjera, dakle i reformi, konsolidacije oko koje smo se složili sa trojkom i većinu tih mjera smo proveli. Prvi stup je povezan da kako sa bankama, glavni cilj je bio ponovno uspostaviti povjerenje i stabilnost sektora nakon bejlina štednih uloga. Naš bankovni sektor je iznova pokrenut, on je daleko manji, ali da kako zdravi naše banke sada rade u novom kontekstu vlasništva i menadžmenta, imaju nov kapital koji su prikupili uz pomoć investitora i e, djeluju pod većim nadzorom. Kapitalna kontrola je postala potrebna nakon bail-ina i ona je sada, eh, ona sada više nije na snazi, te vidimo rast depozita. Međutim, eh, izazovi su dalje prisutni, naročito kada je riječ o naplati nenaplativih zajmova, međutim, sveukupna situacija je sada pod kontrolom. Drugi stup se tiče konsolidacija javnih, eh, javnog, javno, javne potrošnje i mnogi to eh, nazivaju dakle mjerama štednje. Tu je s time povezana jedna dilema koja se smatra može eh, izbjeći. Rast poreza je najgora štedna mjera. To je mjera koja se nameće domaćinstvima i tvrtkama od strane države koja želi zadržati svoju razinu potrošnje bez obzira na sve. Povećanje poreza u tijekom financijske krize samo će pogoršati situaciju. To je nešto što se pokušalo učiniti u Citru. 2013. taj je pokušaj propao. Mora se uravnotežiti proračun, izbjeći dodatno oporezivanje nije štednja, to je zdrav razum. To nije jednostavno, ali to je upravo ono što smo učinili. Mi smo uravnotežili proračun tijekom jedne godine. Dakle, 2013. proračunski deficit je bio oko 5 do 6 posto, a 2014. je došao na 0,2 posto i ostaje negativan od tada. Mi smo ispunili porezne ciljeve vrlo brzo prije, prije dogovorenih rokova Trojka dakle nije niti bila u prilici diktirati naš politički miks, odnosno način na koji ćemo ispuniti svoje ciljeve. Dakle, rekao sam, to smo učinili bez povećanja poreza, to smo učinili smanjivanjem i konsolidiranjem javne potrošnje, te pomaganjem oporavku realnom, realnog sektora. Pravi, prava dodatna vrijednost ovog pristupa je bila što smo dobili dakle poreznu stabilnost, dokapitalizirali smo banke i s tim smo povećali povjerenje u privatni sektor. I to povjerenje je najvažniji sastojak gospodarskog oporavka. Vidjeli smo da se oporavlja i e, osobna potrošnja, naši produktivni sektori su e, pokazali oporavak i suprotno vjerovanju da fiskalna konsolidacija uvijek dovodi do sve veće recesije. Vidjeli smo da naša realna ekonomija izlazi iz krize i to daleko prije nego što smo očekivali da će se to dogoditi i očekivali smo da, očekujemo da će 2015. rast dostići prosječne razine iz razvoja prije, prije krize. To možda nije izvrsno, ali je jako dobro kada se prisjetimo u kojoj smo fazi bili prije tri godine. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, stabiliziranje gospodarstva, stabilizacija pristupa tržištu, povrat pozitivnim stopama rasta, to su bili ključni ciljevi naše gospodarske politike. Sada smo kadri e, dovršili programe SMA i MMF-a i to na vrijeme. Do, do, do trećeg mjeseca nećemo iskoristiti pun iznos, dakle više od 2 milijardi od izdanih devet milijardi, dakle neće biti potrebno i neće predstavljati dio kreditne linije. Međutim, dozvolite mi da s tim zaključem. Mi ova kriza još nije gotova. Mi smo dokazali da smo čvrsto gospodarstvo, konkurentno gospodarstvo, ali istovremeno znamo da možemo postići još bolje rezultate. U Cipru i diljem Europske unije potreban je stabilan rast kroz dugo razdoblje i to traži stalne napore kako bi se stvorilo održivo konkurentno gospodarstvo. To traži strukturalne reforme kojima ćemo se pozabaviti sa neravnotežama u našem e, gospodarstvu. Približavam se kraju svog izlaganja. Ja vam tu ne prikazujem ružičastu sliku stvari, već prikazujem priču o gospodarskom oporavku, priču o gospodarskoj perspektivi i optimizmu. Mi su prešli dug put, pred nama je druga prilika i odlučni smo je iskoristili na najbolji način. Nastavit ćemo promovirati potrebne promjene, E, i reforme kojima ćemo zadržati poreznu disciplinu jednom kada napustimo program pomoći i nastavit ćemo raditi na naporima da stvorimo prijateljsko poslovno okružje. Cipar je pouzdan, e, član Evropske zajednice, eurozone i koji više nije na popisu problema Evropske unije, već je spreman i odlučan aktivno doprinijeti našim zajedničkim ciljevima. Dame i gospodo, hvala vam lijepa na pažnju. Thank you very much. Uh, hvala lijepa, gospodine Gorgiades, na vašim zanimljivim uvodnim riječima i sada u ime kluba EPP-a zastupnik Ricos, izvolite. Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να δώσει συγχαρητήρια. Hvala lijepa. Prije svega želim čestitati gospodinu Georgijadesu na dobro obavljenom poslu. On i ciparska vlada su mnogo toga učinili za gospodarski oporavak Cipra. Mi se smatramo braćom, dakle, mi Grci i Ciprani, braća se kad kad slažu, kad kad se manje slažu. Dobro je što će Cipar izaći iz ovog programa potpore u ožujku, to je bilo zamišljeno on već i na početku, a mi ćemo ostati sami u svom trećem programu na, na sve do najmanje kolovoza ove godine. Odnosno 2018. godine. Želim nešto reći o perspektivi, dakle o poboljšanju situacije sa ciprskim bankama. Što se točno događa sa nenaplativim eh, zajmovima? Vi ste rekli da je situacija pod kontrolom, međutim htio dobiti nešto više podataka o današnjoj situaciji te o predviđanjima za budućnost. Naime, neke banke u Portugalu i Italiji se sučavaju sa teškoćama, jednak je slučaj sa bankama u Grčkoj. Ako to su svojevrsne južnoevropske teškoće. Mislite li da će to utjecati na ciparski bankarski sustav ili bi na vas mogao utjecati problem sa ruskim gospodarstvom? I nadalje, što će se učiniti sa prodajom nenaplativih e, zajmova? Vi upravo finalizirate e, to zakonodavstvo. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, zastupniče Spomenuli ste Grčku. Ja bih htio izraziti uvjerenje da Grčka neće još dugo ostati jedina zemlja u programu prilagodbe. U Grčkoj postoji velika razina kreativnosti, dobra perspektiva, međutim to se ne koristi zbog, što zbog letargije, što zbog lošeg funkcioniranja sustava. Program je težak, međutim morat će se na neki način osloboditi produktivne snage u toj zemlji. To je ono što je Grčkoj potrebno, a to može učiniti upravo kroz ove velike napore. Što se tiče vašeg pitanja o ciparskim bankama, prije svega one više nisu toliko zahvaćene regionalnim zbivanjima. Naime, dio naših e, naporima za osnaživanje bankovnog sustava bio usmjeren e, ka odvajanju dakle, našeg bankovnog sustava od periferije. Mi smo prodali aktivu naših banaka na periferiji, dakle sada imamo banke koje su fokusirane na lokalno tržište, dakle to su banke u nešto tradicionalnijem smislu riječi i na njih ne utječu u tolikoj mjeri eh, razvoj događaja u regiji. Dakle, nenaplativi zajmovi, oni su tu, razine su još visoke, međutim, s jedne strane vidi bilježimo gospodarski oporavak koji pomaže tvrtkama i fizičkim osobama dakle da vrate svoje zajmove, a potom vidjeli smo zabilježimo također i određen napredak dakle vezan sa naplatu. Zakon ko, koji ste spomenuli je prošao i taj dio je za nama, kaže gospodin ministar. Hvala lijepo za klub SID-a. Izvolite. Hvala. Gospodine ministri, dobrodošli na naš e, sastanak. Govorit ću najprije o bankovnom sustavu na Cipru kao i nažalost mnogim drugim mjestima došlo je do puno banaka koji su otišli po stečaj i zato je Europska unija donijela e, mnoge e, zakone, zakone o sanaciji banaka. E, prvi testovi o Ciparskoj banci na otpornost nisu bili sasvim dobri. A isto tako mi ovdje radimo na, na jamčenju uloga i, odnosno pologa i zato vas nas zanima što mislite hoće li to biti dobro za ciparsko gospodarstvo ili neće. I isto tako, jeste li vi morali primijeniti neke propise koji nisu bili primjereni? Moje drugo pitanje više je vezano za poreze. Znate da smo na našem odboru puno raspravljali nakon skandala LuxLeaks izvješće koje je napravljeno je dobro izvješće. Međutim, e, čitajući novine, prateći medije, slušajući mnoge stručnjake, neki smatraju da je Cipar zapravo porezni raj. E, I to se naročito odnosi na oporezivanje poduzeća. Prema tome, možete li nam nešto više reći o tome? Ej, vi niste i jedna od 11 zemalja e, koje e, žele raditi na porezu za, na financijske transakcije, koje porezu za koji se zalažu Francuska i Austrija, iako znate da bi taj novac mogao biti dobro iskorišten za gospodarski rast, za otvaranje radnih mjesta, za prelaz na E, jednu više zelenu e, energetiku. Možete li nam nešto više reći o tome? I isto tako za kraj, vaše gospodarstvo ovisi ipak u velikoj mjeri ono što se dolazi na, nalazi na drugoj strani otoka, dakle na, u turskoj strani otoka E, mnogi govore o tome da će doći do ujedinjavanja otoka ako do njega dođe. Što će biti sa primjerice bankovnim sustavom? Hoće li se banke ujediniti? I što nam dakle više možete reći o tome? Hvala. minutes globally question and answer. do my best. Um, yeah, uh, banks, um, uh, fully of the... U potpunosti uh, podupirem sve ono što je dobro za bankovnu uniju. E, da smo te strukture imali na vrijeme, bio uh, uvjeren sam da bi naš bankovni sektor uh, bio mnoge stvari izbjegao i riješio pozitivno. E, vi ste sada spomenuli e, različite banke, Ciparsku banku primjerice, Bank of Cyprus. On ima adekvatni kapital. Moja glavna poruka je ipak da puno toga treba još napraviti. Ne možemo e, stati tek kad izađemo iz programa. Mi moramo puno toga napraviti, reformirati javnu upravu, baviti se javnim koncesijama. Dakle, naš program je ambiciozniji od samog programa Trojke i nastavit ćemo na tome raditi. Kažete da je Cipar porezni raj. Ne, nikako. Imamo stupanj oporezivanja poduzeća, poreza na poduzeća od 12,5%, što je sasvim priznato um, u uh, svjetskim razmjerima. Kada smo prije deset godina ušli u Europsku uniju, e, mi smo promijenili poreznu stopu. Ja osobno vjerujem u to da porez ne treba biti visok. A ako gospodarstvo ostvari ciljeve, ako može imati dobar proračun, a da pritom ne povisi poreze, pa u čemu onda mi sada radimo 12,5% poreza na poduzeća je stopa koja polazi, postoji u drugim državama članicama, primjerice u Irskoj i Bugarskoj. Ja bih zapravo htio postaći i druge države članice da budu konkurentnije po pitanju poreznog režima. Porez za na financijske transakcije je nešto što ne podržavamo. Mi bismo je podržali jedino kada bi se radilo o porezu koji bi bio uveden svugdje u svijetu. Međutim, kada bi to bio porez samo u Europskoj uniji, a e, svjetska su tržišta, globalna tržišta, e, zato smo protiv. Mi kao države članice moramo ostvariti naše ciljeve po pitanju poreza. Dakle, kako mi ostvarimo finans, e, po, fiskalni cilj, to je nešto što svaka država članica treba odlučiti sama. Gospodin Urzog. Hvala lijepa. Dragi ministre, u privatnom se sektoru potrošnja povećala a 2015. godine je e, Cipar opet stao na svoje noge i čestitamo vam na tim ostvarenjima. Moje su pitanja sljedeća. U kolikoj mjeri i u kojim sektorima gospodarstva je došlo do stimuliranja ponude, potražnje, pardon. E, da li ste promijenili propise u određenom sektoru? Isto tako, što mislite kakav će utjecaj imati niža cijena energenata i e, niža sto, tečajna stopa eura? Da li e, kod vas postoji tendencija za tim e, da se e, daje preferenca lokalnim lokalnoj robi, u odnosu na uvozu. Postoje još nenaplaćeni zajmovi i oni ostaju, oni ostaju prioritet. Mislite li da se zakon o kreditima i zajmovima treba promijeniti kod vas kako bi se uzeli u obzir propisi Europske unije? I na kraju, kada će doći do tih promjena? Smatrate li da su te promjene, dobra rješenja kada se redi o zakonima e, u kreditima i zajmovima i što je s usklađivanjem poreza. Hvala. Turizam, brodogradnja, usluge su oni, one grane gospodarstva koje su nas izvukle iz recesije i dobro je da su oni dobro poslovali uvijek. Međutim, bilo je problema također, ali e, naš državni sektor je predvodio u oporavku. Problem su nam energenti jer mi ih sve redom uvozimo, a činjenica da su cijene pale bila je dobra za nas. To što smo bili članovi Europske unije, odnosno zajedničkog tržišta, nije nešto gdje smo počeli praviti razliku između domaće i uvezene robe. Što se pak tiče zajm, nenaplaćenih zajmova, oni su neka vrsta ostatka od krize potrebno nam je vrijeme kako bi se to riješilo. Nisam siguran da sam u potpunosti razumio vaše pitanje vezan o zakonu o kreditima. Bilo bi mi drago da mi točno kažete na što mislite, na koji točno zakon. Ja sam e, vašim kolegima prije govorio, odnosno zaboravio sam odgovoriti o tome e, što ako dođe do ujedinjenja Cipra, to je izuzetno važno i tada će sve biti pozitivno, to su vrlo pozitivni izgledi, ne samo na lokalnoj razini, već i u cijeloj regiji. To bi otvorilo nove mogućnosti ulaganja i trgovine. Jer kada se riješi problem podjele Cipra, morali e, bit će situacija bolja. Mi zato to u potpunosti podupiremo. Budući da sam sada u Europskom parlamentu, moram spomenuti da sva temeljna prava ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji, sve svi propisi vezani za banke u Europskoj uniji moraju se primijeniti u slučaju ujedinjenja. Dakle, to je vrlo važno i to je važno kako bismo imali ujedinjenu federalnu republiku Cipar. To je uvjet koji mora postojati i realizirati se od prvog dana tog ujedinjenja. Van Hvala lijepa. Hvala vam ministre što ste došli. Iako nam je drago e, da smo čuli da će Cipar ubrzo izaći iz e, programa prilagodbe. Htjela bih se usmjeriti na sredoročno razdoblje kada će glavni prioritet biti smanjivanje duga i pojačavanje gospodarskog rasta. MMF kaže u svom izvješću da će u sljedećim godinama biti jako dobro istraživanje plina i drugih energenata na Cipru. Međutim, posljednjih godina čuli smo da su ta istraživanja u potrazi za plinom prilično složena bila kako iz tehničkih razloga, tako i iz geopolitičkih razloga. Kakva je situacija sada? Što vi očekujete od pronalaženja samog plina? Kakve će to koristi donijeti? Vezano za ujedinjenje Cipra, kojem se mi nadamo. Što vi mislite e, koji će ekonomski koraci biti nužni kako bi ta, e, to ujedinjenje zaživjelo? Hvala. Nedavno je pronačen e, prirodni plin u Ciparskoj ekluzivnoj ekonomskoj zoni i e, u istočnom sredozemlju. Što mi ovdje pretpostavljamo? Pa ništa. Mi smo u Ministarstvu financija se odlučili da, da razmišljamo na taj način. Jasno je međutim da će kada se prihodi počnu ostvarivanje za neke 4 do 5 godine to biti značajno ali mi smo se odlučili za ovu opciju nultih prihoda namjerno e, kako bi e, kada ti prihodi iz polina se počnu ostvarivati, da to bude jedan dodatni posticaj, a ne nešto o čemu ćemo mi ovisiti. Mislim da je to bila mudra odluka jer kada prihod počine pritisati, onda će naš e, gospodarstvo biti zdravo i moći će apsorbirati te prihode. Inače, već smo prilično u fazi prijedloga zakona o e, jednom vjerodostojnom upravljanju takvim prihodima. Moramo zaštititi gospodarstvo od bilo kakvih neravnoteža i od toga da se previše zakuhta. I isto tako moramo izbjeći da dug ostavimo budućim generacijama. Nema sada bitnih problema, međutim, sam taj proces treba vremena. Moraju se proći svi tehnički aspekti, svi komercijalni aspekti. I mi na tom planu imamo izvrsne odnose u regiji. Postoji naime regionalna mreža za suradnju vezana za energente. U njoj su i Izrael, i Egipat, i Grčka. Jedna zemlja nije u toj regionalnoj mreži za suradnju, To je Turska. A e, taj energent bi mogao biti još jedan čimbenik e, prosperiteta u regiji samo ako dođe do normalizacije u e, cijeloj regiji. Dakle, normalizacija odnosa bi bila zaista dobrodošla. Malo prije sam govorio o preduvjetima. Rekao sam niti više, niti manje, od onoga što se očekuje od člana Europske unije i eurozone. Fiskalna pravila, fiskalna disciplina ne samo za federalne vlasti, već i za dva, dvije konstitutivne države. A nadzor banaka treba se provoditi prema normama bankovne unije, dakle samog SSM-a. Ne pozivam se ovdje ni na kakve dotatne ili specifične preduvjete, već mislim na preduvjete na čijim temeljima počiva Europska unija. Jer Cipar će naravno nastaviti biti dio Europske unije i eurozone nakon eventualnog ujedinjenja. Hvala. Miguel Viegas ima riječ. Hvala lijepa. Cipar je imao e, problema zbog posljedica memoranduma o razumijevanju. To mi u Portugalu dobro znamo. Te mjere su uzrokovale veliku recesiju u ekonomiji, a na Cipru je došlo preko 80% za vrijeme same recesije, što drugim riječima znači da će Cipar još godinama e, biti u fazi e, prije, u ovakvoj fazi prije nego što dođe do onog stanja u kojem je bio prije krize. Dakle, zemlja ima puno problema i e, na broj stanovnika od oko milijuna, 30 tisuća ljudi napustila je zemlju. Cipar je zato danas zemlja velikih nejednakosti, a raspodjela bogatstava na tom otoku je vrlo nejednaka. Mi kažem u Portugalu jako dobro znamo za posljedice sličnog programa. Narod Cipra bio je spreman mobilizirati se i boriti protiv nametnutih mjera. Moje prvo pitanje je vezano je za fiskalne reforme koje zapravo idu protiv onoga što ste vi rekli. A to su zapravo žrtve koje moraju načiniti radnici, a sve to na dobrobit tvrtki. Jer tvrtke pokušavaju putem poreza rješavati probleme duga. Sami nenaplaćeni zajmovi predstavljaju otprilike 137% BDP-a, a to će predstavljati nove žrtve s kojima će se morati nositi stanovnici Cipra. Koliko ja znam za vrijeme posljednjeg plaćanja putem fondova, to je bilo podvrgnuto aspektima vezanim za tvrtku koja je, distribuira električnu energiju. Što e, možete o tome reći? Hvala. Puno hvala. Ne, ja se ne slažem s time da se Cipar nosi s posljedicama memoranduma o sporazumijevanju. Već snosi s posljedice toga što nije ranije krenuo sa programom reformi i konsolidacije. Ja ne vjerujem da se Portugal suočava sa posljedicama memoranduma, već sa posljedicama loših politika iz prošlosti. Vi ste govorili o ogromnoj recesiji, no čini se da podaci ukuzuju, ukazuju na upravo suprotno. Recesija je počela trajala 2009. godine, program je krenuo 2013. godine, što znači da smo mi u recesiji bili krenuli s programom i zatim ostvarili rast. Tako da je ta stvarnost nešto potpuno drugačije od onoga o čemu govorite vi. Govorili ste o nejednakosti. Nezaposlenost dovodi do nejednakosti. Međutim, moram reći da do rasta nezaposlenosti nije došlo zbog memoranduma. Bilo je na 3,5% 2008. a narastao je na 15% do rane 2013. Gotovo pet puta više. Zatim je do maksimalnog e, do maksimalne granice došao prije stupanja programa na snagu. I nakon toga nije više dolazilo do velikog rasta nezaposlenosti. On jest, stopa jest visoka, ali nije rezultat memoranduma. Vraćamo se rastu, a što se tiče nejednakosti, ona postoji zbog nezaposlenosti, no nezaposlenost nije rezultat reformi, već je rezultat odgađanja i toga da program nismo imali na vrijeme. Došlo je do oporezivanja umjesto reformiranja gospodarstva, a to je jedan recept za propast koji je u prošlosti postojao, a sada se mijenja. Što se tiče određenih tijela koja sada zarađuju e, na tome, to ste spomenuli i to jest vezano zato da ako je netko jedini na tržištu i pruža određenu uslugu, onda na tome može zarađivati jer određuje cijenu po vlastitom nahođenju. Mislim da bismo morali odvojiti proizvodnju i distribuciju i na taj način otvoriti vrata tržišnom natjecanju. A tržišno natjecanje jedini je recept za smanjivanje monopola i vladavine javnog sektora. Hvala. Hvala vama. Welcome and uh, obviously our group. Gospodin Gigold. Naš klub shvaća teškoće u kojoj se Cipar nalazi. Imate složenu političku situaciju. Mi bismo voljeli kada bi se Cipar ponovno ujedinio postoje teškoće i sa programom. Ja se u određenoj mjeri slažem s tvrdnjom da bi bilo zaista pogrešno sve gospodarske teškoće pripisati memorandumu. S druge strane, ipak, taj memorandum nije bio socijalno uravnotežen i to nije slučaj samo sa Ciprom. Želim sada naglasak staviti na vašu opasku da Cipar ne predstavlja poreznu oazu. Imamo različite statističke podatke. Na Cipru imate vrlo nisku stopu oporezivanja, imate oko 200 tisuća e, poduzeća, a imate vrlo malen broj stanovnika, što znači da sa 200 tisuća poduzeća i jednim milijunom stanovnika imate više od četiri građana po svakoj po svakom poduzeću. Jednako tako ne obračunavate porez za kamate tantijeme i tako dalje, što pokazuje da su te niske porezne stope osmišljene upravo zato da bi se prihod iz Europske unije selio u druge zemlje. Što se tiče zaštite intelektualnih prava i oporezivanja, možemo reći da na Cipru naplaćujete samo 2,5 5% i imate vrlo niske zahtjeve. Ukratko želim reći da porezni sustav ne oporezuje nisko one koji se bave gospodarskim aktivnostima, već vam je sustav osmišljen kako bi privlačio eh, poreze, odnosno sredstva iz drugih zemalja. Pa me sada zanima sljedeće. Hoćete li poslušati Europski parlament i ograničiti takav sustav i barem pokušati na neki način uvesti one promjene i e, preporuke koje smo vam predložili na odboru. Što se tiče bankovne unije koju podržavate, nas zanima zašto niste ratificirali sporazum o DRRD-u i DGS-u, niti sporazum o funkcioniranju bankovne unije. Hvala na ovom komentaru. Moram vam još jednom reći da imamo stopu od 12,5% poreza na dobit. To je nešto što je zakonski prihvatljivo, što je razumno i na što nailazimo i u drugim državama članicama. Vi ste rekli da imamo različite sustave u e, zemlji, ali takvi postoje i u Luksemburgu i u e, Engleskoj i drugdje. Što se tiče trustova, koje treba zakonski ograničiti, mi smatramo da nemamo sustav drugačiji od drugih. Pod paskom smo trojke i MMF-a i to traje već tri godine. Što se tiče naših zakonskih propisa o trastovima, oni su čak i stroži od onih koji postoje u drugim državama članicama EU-a. Prema tome, ciparsko je gospodarstvo utemeljeno na pružanju usluga na međunarodnoj razini. Mi ne činimo to jedini na svijetu, a sve što činimo sukladno je svim pravilima i propisima EU-a. EU nas je u potpunosti podržavala u našim nastojanjima da ostvarimo poreznu suradnju i transparentnost. Nećemo se međutim složiti ni sa jednim pristupom koji bi nas u osnovi natjerao da svoju poreznu politiku damo u ruke EU-a. Ni, nismo ni u takvom stavu osamljeni. U tom imamo vrlo jasan stav, ne možete nas optuživati zato što pružamo određene usluge. Nas se već optuživalo zato da imamo preopuštena pravila i propise, no ja se s time ne slažem. Naš je sustav sličan drugim državama članicama. Pod eh, eh, prismotrom smo trojke i ostalih dionika, a što se tiče memoranduma, on je putem izmjena i dopuna postao još i stroži. A što je sa ratificiranjem? A još da na to odgovorim. Ispričavam se. Mi smo bili prva država članica EU-a koja je donijela zakon o bankovnoj uniji. I naš je zakon bio stroži od onoga na razini EU-a. Njega smo primjenjivali i već predvidjeli alat poznat pod imenom Bail-in. A što se tiče svega ostalog, sada smo djelomično usuglašeni, odnosno usklađeni s propisima EU-a i sve bismo trebali dovršiti do kraja mjeseca. Hvala vam. Ja bih se pozabavio s ovom posljednjom točkom. Dakle, to je model Bejlina. Cipar je bio prva zemlja EU-a koja je u ožujku 2013. počeo primjenjivati Bejlin i to punopravni Bejlin. Dakle, tu su uključene bili depoziti iznad 100.000 eura. To je izazvalo velike probleme tamošnjem bankovnom sustavu banke su prešle u strane ruke. Bijeg e, depozita i kreditni pritisak su bili jako veliki. Pojačali su se nenaplativi krediti i u Grčkoj su brojne banke bile dakle, izložene ovim e, kretanjima. To je izazvalo velike probleme i za ciparsko gospodarstvo. U svakom slučaju došlo do krize kredibiliteta i povjerenja u bankovni sustav do kojeg je doveo dakle Bailin. I u takvom kontekstu krize, vi ste nam to opisali u svom uvodnom izlaganju, e, nemoguće je u kratkom e, vremenu to sve riješiti, da se ne našteti gospodarstvu, tu naime dolazi do povećanja troškova za banke i povećanja nenaplativih kredita. Moje pitanje je upućeno dakle izravno vama kako ocjenjujete tu mjeru naročito kada je riječ o mjerama koje se tiču i tekućih računa. Je u redu smatrati ih investicijskim proizvodama, dakle i njih podvrgnuti bailinu Dakle, to je situacija u kojoj, imamo situaciju u kojoj svi građani moraju imati tekući račun i Ne mislite li da bi središnja banka trebala garantirati za šteditne depozite, dakle vlastitoj valuti? To bi mogla biti pravedna mjera kojom bi se zaštitili građani i tekući računi koji nisu investicija, već su građani primorani imati otvorene te račune. Zanima me vaše mišljenje o tom pitanju, dakle utjecaju Bejlina na Cipar, budući da uskoro da će uskoro od ove godine dakle, sve banke Unije biti izložene ovom sistemu. Um, true, but I hope that no one... To je točno, ali ja se nadam da niti jednoj banci Bailey neće biti potreban. Bejlin je imao strašan učinak na naše gospodarstvo. Posebno glede situacije u kojoj se sada nalazimo. Ostvarili smo u stvari nevjerojatan napredak. Sve ono što ste do sada rekli je točno. Što se tiče e, snošenja posljedica i velikih gubitaka imali smo situaciju u samo, u samo jednoj banci, a u drugoj samo djelomično. Čak i u tom slučaju smo imali depozite koji su iskorišteni za bail-in i to e, u iznosu 25%. Sve ostalo je bilo zaštićeno. Govorim ovo zbog toga što bih se želio nadovezati na ono što ste vi rekli, da su svi e, depoziti bili izgubljeni, a to nije točno. Mi govorimo o samo jednoj banci od niza banaka, naravno da se radi o golemoj e, banci u sustavu, no čak i u njoj smo osigurali svu Um, sve depozite koji su bili uh, u omjeru 25% od ukupnog iznosa. Na taj način su nam naplaćene greške koje smo počinili u prošlosti. Je li to pravično? Ne, nije. Je li pravedno prema poreznim obveznicima? da snose taj teret i da spašavaju banke. Ne, mislim da niti to nije pravedno. Radi se u stvari o jednoj dilemi. Rješenje bi bilo to da učinimo sve u svojoj moći da se u takvoj situaciji ne nađemo ponovno. Na početku 2015. godine ta je situacija na Cipru međutim bila neizbježna. Nije to bilo niti ugodno, niti smo to željeli, nismo bili zadovoljni kada smo to učinili, ali što nam je drugo preostalo? da poreznici snose 7,5 i pol milijardi za naše dugove, to bi bilo oko 170%. Alternativa bi bila zaista strašna. Tu ne postoje nikakva lagana rješenja. Jedino što ja mogu predložiti ili savjetovati je sljedeće putem sustava bankovne unije trebamo osigurati preventivne mjere kojima ćemo reagirati pravovremeno i unaprijed kako se situacija ne bi razvijala do te mjere u nepovoljnom smjeru da sve ode u nepovrat. Hvala. Oui, merci. Bernard hvala. Hvala. Gospodine ministre, točno je da je 2013. godine Cipar dobio pomoć od 10 milijardi eura. E, dakle, to su uplatili evropljani i to je tražilo bail-in mehanizam e, gdje je bilo važno gledati tko ima novac, odnosno uloge u ciparskim bancima, bankama, jer ciparske banke imale su osam puta veća sredstva od BDP-a Cipra. Rečeno mi da se takva situacija više nikada neće ponoviti. Od 2016. godine Bejlin se nameće svim e, europskim bankama i e, mnoge to brine jer će doći do velikih problema i E, europski građani će, koji imaju uloge u bankama bit će za slučaj problema žrtvovani prije negoli financijeri. I pitam se kako će neki napustiti e, brod koji je u brodolumu prije samih klijenata. Zato me zanima koliki dio bankovnih uloga je uzeto i od kolike svote. Koliko njih koji su imali kod vas bankovne račune, koliki udio njih su bili ciparski građani i kako je, e, što se danas događa sa bankovnim ulozima u iznosu većim od 100.000 eura. Govori se također o situaciji u gospodarstvu na Cipru, ali kako je bail-in imao stvaran učinak na kupovnu moć građana i kako je ta kupovna moć sada. Hvala. Nisam siguran da sam shvatio sva vaša pitanja, ali da vam jasno kažem jednu stvar, od ESM-a 2013. godine nismo dobili 10 milijardi kao podršku bankama. U tome je stvar, nismo toliko dobili dobili smo manje od 8 milijardi i to u razdoblju od 2013. godine do danas. Od tih 8 milijardi 1,6 milijardi bilo je usmjereno prema podršci bankama, a sve ostalo iskorišteno je za vraćanje dugova i za refinanciranje te pokrivanje deficita u početku kada smo ga imali. Dakle, to bi bilo pojašnjenje vezano uz to koliko smo dobili. Upravo u tome jest stvar. Mi od banaka nismo dobili ništa. Oni, one su spašene putem Bel-ina i dokapitalizirane putem imovine. Mislim da ste postavili pitanja o Belinu na Cipru i o tome koliko je došlo od Ciprana, a koliko od drugih. Većina onih štediša koje su pretrpile posljedice, recimo dvije trećine njih, su bili Ciprani. No, te štediše nisu imale najveći iznos sredstava, već manje od pola. Više od pola štednje bilo je na računima ljudi koji nisu ciprani, no ne znam jeste li to htjeli pitati. Što se tiče negativnih utjecaja Bel Ina na nas i naše gospodarstvo, o tome sam već ranije govorio. To je imalo strašne posljedice. Bio je to događaj bez presedana i iako su posljedice bile teške, naše se gospodarstvo uspjelo oporaviti. Hvala. Zikfrid, izvolite. Hvala vama. Hvala ministru na svim informacijama. Činjenica je da dvije godine nakon što ste krenuli sa fiskalnom konsolidacijom i strukturnim reformama, ipak imamo oporavak gospodarstva. Jednako tako deficit od 8,9% pretvorili u višak, e, raste vam e, BDP, smanjuje se stopa nezaposlenosti i to su činjenice koje nitko ne može osporiti. Mene posebno razima poveznica između fiskalne konsolidacije i povratka rasta koju ste spomenuli. Jasno je da strukturne reforme i fiskalna konsolidacija pomažu vašem gospodarstvu i da ste to uspjeli ostvariti u dvije godine. Imam pitanje, koja od strukturnih reformi je po vašem mišljenju najviše doprinjela rastu konkurentnosti te privlačenju um, inozemnih ulaganja u vašu zemlju? Jednako tako zanima me koji rezovi u smislu javne potrošnje su po vašem mišljenju omogućili postizanje uh, bolje um, potrošačke moći. A što se tiče privatizacije, imam još jedno pitanje. Kako ocjenjujete program Bejlina, program privatizacije i na koji način su oni doprinijeli konkurentnosti. Sada me zanima što je i sa ciparskim tijelom za telekomunikacije i njihovim aktivnostima. Imate neke aktivnosti vezane uz privatizaciju zacrtane do ožujka i zanima me kako su one raspoređene i što je u planu. Hvala na pitanju. Ono što iskustvo Cipra pokazuje je da fiskalna konsolidacija i povratak e, rasta nisu ciljevi koji se međusobno isključuju. Oni ovise o mješavini mjera i politika te metode postizanja fiskalne konsolidacije. I toga radili se sve na način da se ostvari rast ili na način koji će gospodarstvo stjerati u još dublju recesiju. Vrlo je važno razmišljati o tome jer za vrijeme financijskih kriza upravo do toga i može doći. Trebalo bi održati poreznu stabilnost, no biti dovoljno hrabar i mobilizirati neke dijelove svoga proračuna kako bi se ostvario rast, a ne koristiti ono što ne doprinosi rastu. Ja mislim da je takav pristup najbolji kako bi se postigli fiskalna konsolidacija, a očuvao rast. Što se tiče oporavka realnog gospodarstva, mi smo bili u mogućnosti izići iz recesije i ostvariti rast dok istovremeno postižemo fiskalnu konsolidaciju. Mogu vam dati jedan primjer takve mjere. Netko je ovdje to već ispomenuo. Mi nismo smanjili potrošnju na socijalnu sigurnost i zaštitu. Samo smo ju racionalizirali. Uveli smo jedinstveni sustav kriterija za socijalnu pomoć i zaštitu. Imali smo sustav jednog, jedinstvenih isplata, ne više strukih te smo promijenili sustav na taj način da se omogući ulaženje novih korisnika u sustav u takvo doba kada raste nezaposlenost. No, nismo to učinili na način da se e, reže potrošnja. Mi smo istovremeno uveli mehanizme putem kojih smo ostvarili uštede jer smo iz sustava isključili sve one korisnike koji nikada nisu niti trebali biti dijelom socijalnog sustava. Ovo nisu ideološke politike. One nisu vezane uz desnicu ili ljevicu, već uz zdrav razum. I upravo na taj način treba pristupati gospodarskim politikama i privatizaciji mi još uvijek na popisu aktivnosti koji je vrlo iscrpan imamo i privatizaciju i licenciranje. Izaćemo licence lukama i to vrlo brzo prije proljeća. E, jednako tako ćemo dati licencu jednom ulagaču koji otvara kazino, a isto tako ćemo djelomično e, privatizirati svoju telekom kompaniju. Djelomično to nam je u planu. To ćemo činiti dokle god se parlament sa takvim pristupom slaže. Hvala. Eliza Ferreira, izvolite. Hvala lijepa ministre što ste danas eh, ovdje s nama hvala vam na svim obrazloženjima. Vrlo brzo ćete dakle dovršiti ovaj program prilagodbe. Vratit ću se na prijašnja događanja, vi ste rekli da nije bilo dovoljno kontrole, da su nedostajale politike, međutim kada pogledam brojke, vidim da ste imali vrlo mali opći državni dug u odnosu na BDP 2010. još ste imali 56%, dakle dosta nisko. Je li dug bio u privatnom sektoru gdje ste imali tri puta veći dug nego što je BDP? I taj element je danas rasta, dakle 2014. 348% BDP-a. Dakle, financijski sektor je izazvao vaš problem, a ne realno gospodarstvo, to je barem ono što ja mogu zaključiti. I kada ocijenite, kada ocjenjuje program, onda vidim predviđanja za jesen, razlog rasta nije povezan sa fiskalnom konsolidarnošću, već, citiram, nakon tri godine recesije rast privatne, rast osobne potrošnje doveo do oporavka. Također došlo do rasta investicija, smanjenja rashoda, to uključuje novu registraciju brodova, mm, te su i također veći uvozi. Čini se da realno gospodarstvo nije toliko izmijenjeno. Vidimo da imamo usporenje procesa prilagodbe Da se vratim na bankovni sektor. Primili se prvu pomoć, dakle 1,5 milijardi za središnje, središnju banku, potom ste ispregovarali još skoro 200 milijuna eura. S kojim uvjetima je to postignuto i kakva je situacija bankovnog sektora u globalu, dakle danas? Tako je vaše stajalište o poreznom, poreznoj agendi, dakle, što je sa backstopom, dakle, financijska zaštita, Što mislite o jamstvu štednih depozita? Hvala vam. Ovo se ticalo i privatnog i javnog duga i to sam jasno istaknuo. Rasle privatno zaduživanje, to više nije slučaj, to je stvorilo mm, svojevrsnu tempiranu bombu za, za nas, a istovremeno su javne financije bile u teškoj situaciji, vi ste to, vi ste se na to svrnuli, mi jesmo pomogli bankama, manje 50% 2008. na više od 85% 2013. Dakle, kada je bankama trebala potpora, država tu pomoć nije mogla e, pružiti, zato smo se okrenuli belinu Kada to je bila kombinacija fiskalnih i bankovnih problema. Želim istaknuti dakle da postoja taj dvostruki problem. Do 2013 imali smo rezerve novca za mjesec dana. Ta su rezerve bile sasvim presušene zbog kombinacije ovih dvaju faktora. Oporavak gospodarstva je rezultat rasta osobne privatne potrošnje, a nju, je, nju su pomogle upravo porezne politike. Dakle, naš izbor politika kojim nismo htjeli dodatno opteretiti tvrtke i domaćinstva dodatnim porezima. Ovaj rast u potrošnji koji vadi gospodarstvo iz recesije ne bi se ostvario da smo odlučili oporezivati i trošiti. To je ono što ovdje želim posebno istaknuti. Razumijem da postoje različita mišljenja u političkom smislu o ovom pitanju, ali naš rezultat govori sam za sebe. Naš privatni sektor, domaćinstva, dakle i tvrtke uspjeli su izdržati šokove i izlaze iz krize u velikoj mjeri upravo zbog naših, zbog našeg političke volje da ne podignemo poreze, već da postignemo fiskalnu konsolidaciju, dakle na teži način kako bismo pomogli oporavak realnog gospodarstva. Hvala lijepa, Gunnar Hokmark. Hvala lijepo. Želim istaknuti da ohrabruje vijest da je Cipar na pravom putu, bez obzira na sve probleme koji su još prisutni. Jedan dio kolega je zabrinut upravo zato smisle da ste došli do pravog cilja u koristeći krive politike. Međutim, Mislim da je puno važnije da stvari idu u dobrom pravcu nego u lošem pravcu. To je dobra vijest zato što pokazuje da se nešto može poduzeti u krizi, niste osuđeni da dalje idete u lošem pravcu. Htio bih od vas čuti dvije stvari. Prije svega pozdravljam činjenicu da ćete provoditi direktivu o BRD-u Međutim, s obzirom na vaše iskustvo iz prošlih e, godina, što je za vas najvažnije kada je riječ o zajedničkom zakonodavnom okviru, vezano uz bankovni sektor, ali i vezano uz makroekonomski nadzor? Što mislite da smo dobro osmislili, što mislite da ne bi trebalo biti uvedeno dakle s iz perspektive onog, ovog vašeg iskustva. Dakle, kako možemo poboljšati stvari u budućnosti? Well, um, Vi ste postavili važno pitanje. E, upravo je to najvažnije. Dakle, ono što ćemo naučiti iz krize, hoćemo li pronaći načine na koji će evropska gospodarstva biti kadra, dakle, nositi se sa budućim gospodarskim teškoćama, zato što ćemo se zasigurno morati susresti sa novim gospodarskim izazovima negdje u budućnosti. Evo što se tiče banaka, Naglasio bih važnost zdravorazumskog nadzora. Please, silence. I, was saying that we should, uh, I should... Kao što sam rekao, potreban je zdrav razum, dakle zdravorazumski nadzor. To podrazumijeva nadzor koji neće ići iz jednog, eh, iz jedne krajnosti u drugu, dakle da nećemo doći u razdoblje slabog nadzora pa preći onda u drugu krajnost, a to je eh, ovaj bankovni nadzor, to je nadzor koji guši bankovni sektor i na koncu gospodarstvo i uvodi ga u novu, novo razdoblje teškoća. Ova, ovo razdoblje upravo je možda razdoblje koje dolazi nakon pretjeranog nadzora. Dakle, to bi mogao biti jedan dosta širok prijedlog kada je riječ o bankovnom sektoru. Dakle, fiskalnih pravila tijekom eh, dobrog razdoblja Dakle, kada omogućavamo fiskalnoj situaciji da se možda malo udalje od zadanog kursa, onda je to potom jako teško ispraviti i teško je tada koristiti porezne instrumente i ovo zove kenizijanski pristup. Sjetimo se da u Keynesu nemamo samo lijeve stranice, već i desne stranice, to znači da moramo konsolidirati stvari, držati dug pod nadzorom tijekom ovog pozitivnog razdoblja, dakle tu postoji mogućnost dakle, i rashoda i kada se stvari promjene. Mi smo napravili nešto suprotno i tada su stvari pošle po zlu. Hvala lijepa. Pervanš Beres. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Euh, votre pays euh, a reçu dans des conditions... Gospodine ministre, vaša je zemlja primila u prično diskutabilnim e, uvjetima ponekada mogućnost da obnovi bankovni sektor. U stvari, to je dio načela solidarnosti. Mislim da je sada došao trenutak da istu diskusiju vozimo o fiskalnoj politici, odnosno o porezima. Jedini e, način na koji vi opravdavate vašu stopu poreza na poduzeća jest ta da vi kažete da i drugi rade slično i da bi oni koji to ne rade trebali slijediti primjer Cipra. Ne mislite li da oni koji tako nisko oporezuju poduzeća, ne pribjegavaju li oni strategiji kako bi privukli ulaganja koje su možda legitimna s obzirom na geografsko položaj vaše zemlje, ali ne i s obzirom za gospodarsku situaciju u Europskoj uniji, da je to zapravo oblik nelojalne konkurencije i to i je problem za konsolidaciju eurozone koja nam je potrebna. Vaša je država stavljena u tešku situaciju i bila je u jednoj situaciji sa ogromnim dugom i to je zapravo kritično i treba nam konsolidacija eurozone. Mislim da nećemo uopće napredovati, ne budemo se bavili također i porezima. A vi stalno govorite, drugi jednostavno trebaju raditi kao mi, ali s obzirom kada smo mi imali stopu oporezivanja kao vi, ne možemo mogli tako financirati <clears throat> ono što je potrebno kako bismo intervenirali u eurozoni. Zato vas molim da promijenite mišljenje na tom planu. Nemojte nam reći pa i drugi rade tako kao mi. Nek, od neku treba početi i važno je da i drugi pripreme, pri, prion u tome kako bismo napravili ono što je nužno za europsku solidarnost. Hvala. Ja se zalažem za konsolidaciju Unije, ali ako ćemo to činiti samo kroz povećanje poreza, mislim da bi to bio kriv način konsolidacije. ukoliko je prijedlog primjerice da bi trebala postojati najjaka minimalna razina oporezivanja, tada bi se to uzeo u obzir. Ako se složimo da ćemo imati i maksimalnu razinu javne potrošnje, hoćemo li to, mi smo to kadri odrediti kao način konsolidiranja Unije. Recimo, da to ne smije preći 40% BDP-a. To je dovoljno visoko. Jesmo li voljni spojiti ove dvije mjere? Koliko je odgovor pozitivan, ja bih ga onda uzeo u obzir. Međutim, u suštini, naš prijedlog je da ukoliko neke zemlje članice žele trošiti veći dio BDP-a u obliku javnog javnog rashoda. To nije tema, kaže zastupnica. Ono što vi radite je da se pobrinete da ne postoji lojalna konkurencija kada je riječ o politici oporezivanja. Razumijem vašu frustriranost. Ali mislim da se vi ne suočavate s pitanjem. Ko ćemo imati minimalnu razinu oporezivanja, jest, možete li prihvatiti i maksimalnu razinu javne potrošnje? Ukoliko želite da konsultaciju Unije temeljimo na, vlastit, na vašem vlastitom pristupu u javnom sektoru, dakle imamo visoku razinu javne potrošnje, tada nećemo moći konsolidirati Uniju. Mislim da se Unija može konsolidirati kroz obavezu e, dostizanja fiskalnih ciljeva. Ja vjerujem u izbalansirani proračun. Vjerujete li vi u njega? Ukoliko da, onda možemo ići ka konsolidaciji Unije. Zato što se Upravo zato što smo se udaljili od ciljeva konvergencije, udaljili smo se i od približavanja i došli smo u situaciju u kojoj se traži od zemalja članica da povećaju svoju stopu oporezivanja. Hvala vam, ovo nećemo danas e, riješiti. Sljedeći govornik je zastupnik Lamasur. Hvala lijepa. Kako ne bismo kasnili s glasanjem? Evo, jednostavno pitanje na koje molim brzi odgovor. Prošlo godina smo započeli s Junkerovim planom kako bismo postakli dugoročna ulaganja u Europskoj uniji, a među prioritetnim zemljama su one koje imaju najveće potrebe zato zbog uloženih napora i potrebe koje su dobili kako bi im se situacija poboljšala. Je li Cipar već uložio neki zahtjev s određenim projektima kako bi vrlo skoro mogao imati e, pomoć od tog plana? Da, e, podnijeli smo neke prijave, imamo jako dobar odnos sa Europskom investicijskom bankom. Ona već analizira neke naše prijedloge i nadamo se da ćemo ispuniti kriterije i osigurati financijska sredstva za neke projekte. Sveučilište u Cipru se e, jako rado uključilo dakle u izradu prijedloga. Na europskoj razini ova schema bi mogla financirati i pripomoći oporav, oporavak naših gospodarstva u prvom trenutku kada im je to najviše potrebno. Thank you. Last speaker, Kostas Mavridis. Hvala vam, zastupnik Mavridis. Thank you, Chairman. Hvala. Govorit ću engleski kako bih dao političko pojašnjenje. Jedan kolega danas rekao nešto u vezi sa turskom polovicom Cipra. Nema Grčke, nema turske polovice, tu je Republika Cipar i Republika Cipar sa svim svojim teritorijem dio je Europske unije. Mislim da bismo trebali biti jako oprezni i pravi izrazi da jedna trećina Republike Cipar pod ilegalnom turskom okupacijom. Vratimo se sada Eh, ekonomskim pitanjima. Želim pozdraviti gospodina Georgijadisa na današnjem eh, sastanku. Evo, dva kratka pitanja za vas. Na plenarnoj sjednici u Strasburu glasovali smo za izvješće koje se tiče politika tržišnog natjecanja. Tamo je bio jedan amandman koji je izglasan, to je jedan od mojih amandmana. Traži se od komisije da se ukinu dakle, neke klauzule koje se nalaze u potrošačkim ugovorima. Kao što jako dobro znate, sa se godinama sa godinama isticao da je Cipar primjer onoga što ne činiti kada je riječ o nekim odredbama u bankovnim ugovorima, što ćete učiniti s tim u vezi, nemojte mi govoriti o pravobranitelju koji se bavi ovim pitanjima zato što e, njegove odluke nemaju nikakvu pravnu snagu. Potom je tu e, pitanje nenaplativih kredita. Imamo neke mehanizme koji su uređeni s tim u vezi i vrijede za druge zemlje članice. A što je sa Ciprom? Imamo daleko najveći problem s tim. Želimo li taj mehanizam ili ne? Hvala lijepa. Rado ću spomenuti pravobranitelja za pitanje banaka. Mislim da je riječ o vrlo važnoj instituciji koju imamo na Cipru unazad evo, dvije godine. Problem koji se tiče praksi koje se možda smatraju pretjeranima je činjenica da su one bile zakonite. I zbog toga ex post ispravka nije uvijek jednostavna, naročito kada je riječ o retroaktivnoj primjeni. Stvari su se promijenile. Dakle, od danas pa nadalje. I praviti nešto retroaktivno, naročito ako to bilo zakonito, legalno u određeno vrijeme, onda to je jako teško i smatram da i vi to možete razumjeti. Što se tiče nenaplativih kredita, mislim da ste imali na umu takozvane loše banke ili tvrtke koje su loše upravljale imovinom. Imali smo na raspolaganju jedan paket alata. To su izradili kolege iz vašeg odbora. Vidjeli ste da je tu imamo novo zakonodavstvo koje se tiče ovog bankovnog pravobranitelja. Imamo nove zakone koji se tiču kredita. Dakle, sve te instrumente imamo na raspolaganju kako bismo se pozabavili tim problemom ono što još nemamo i što moramo urediti, to su ove tvrtke za upravljanje imovinom. Upravo zato što nismo uspjeli pronaći zadovoljavajući odgovor na to tko će to osnovati i tko će platiti za tu tvrtku. Hoće li to biti još jednom porezni obveznici? Po meni to ne bi bilo najbolje rješenje. Ono što ćemo učiniti je da ćemo stvoriti novi problem kako bismo riješili prethodni problem. Međutim, o tome se ovo upravo e, sada raspravlja. Ukoliko osmislimo neki drugi način mm, financiranja mm, tog tijela, onda je to, onda to ideja koja je za nas jako zanimljiva i mogu reći da ćemo se njome pozabaviti. Hvala lijepa. Ovo je bila jako zanimljiva razmjena mišljenja. Ovaj gospodarski dijalog je važan e, forum za javno raspravljanje u našem parlamentu, dakle o financijskim pitanjima i gospodarskim pitanjima koje se tiču zemlje zemalja članica i hvala gospodinu ministru što je danas bio s nama, što se tako uključio u raspravu imat ćemo iduću, idući ovakav dijalog 18. veljače. E, to će biti podeljeno u dva dijela. Prvo kao, e, prvo kao u svojstvu predsjednika Euroskupina, dakle gospodin Disselblum i potom sa njim kao ministrom financija. Okay. Yeah, colleagues, we can start voting. First. Drage kolege, možemo preći na glasanje. Gospođa Interfeld se hoće javiti. Evo, samo par riječi o izvješću Hayes. Moj klub će glasati za toga. Pregovorili smo se kompromisne amandmane. Brian Hayes je izvrsno radilo. Jednostavno vam želim reći da će sutra AIOPA e objaviti testove otpornosti mirovinskih fondova, što je jako relevantno za ovo izvješće. Nadam se da će izvjestitelj imati istu fleksibilnost i kada iz tog izvješća bude e, izašlo nešto što bi trebalo izmijeniti, odnosno utjecati na naše stavište na trijalogu, da će ga uzeti u obzir. Dajem riječ izvjestitelju. Gospodine predsjedniče, ne želim e, sada reći kako će se izglasati sve kompromisni amandmani na ovom odboru. Međutim, moje pitanje hoćemo li izravno otvoriti to glasanje e, i kako će se to odnositi na taj prijedlog. Da, imate pravo. Najprije trebamo glasati, a nakon toga ćemo saslušati vaše prijedloge. Ako naravno ishod glasanja bude pozitivan, u što se nadam, i e, nakon što vidimo što se dogodi e, ovisno o svim e, ishodima glasanja, bilo na trijalozima, bilo na plenarnoj. Počnemo od amandmana 435. Ne, prije svega ćemo ipak provjeriti glasačke kartice. Otvaram glasanje. Evo i jedan zastupnik iz kluba Alde previše. I dalje i još jedan molim. Jedan zastupnik kluba Alde ne bi smio glasati. Hvala, sada je u redu, dvoje kolega ne glasaju za glasačkom karticom. Dobro. Prema tome, amandman 435. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 436. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Sljedeći se ne razmatra. Prelazimo na 380. Tko je za? A znači dva amandmana su amandmana o kojima se ne raspravlja. Amandman 42. izvjestitelja tko je za protiv sudržani usvaja se. Kompromisni A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni B, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 440 i 442 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Kompromisni C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 446 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 46. Za? Protiv? Provjerit ćemo 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 40 i... Eh, 24. Empl, tko je za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 24. amandman odbora Empl, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 47. izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada imamo

To su otprilike tri stranice, ali glasamo o svima njima zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbijaju se. 48. izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za, protiv, E, jesu li svi zeleni za? Da, dobro. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 453. Tko je za? Ne, ne razmatra se, oprostite. 454. se ne razmatra. 58. amandman izvjestitelja. Morate okrenuti stranicu inače. 58. amandman. Tko je za? Radi se o jednom jednom amandmanu, ne u bloku. Dakle, za protiv suzdržani usvaja se kompromisni E. Za protiv suzdržani usvaja se kompromisni F. Tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromisni G. Tko je za protiv suzdržani usvaja se 460. Tko je za protiv suzdržani odbija se kompromisni H tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 489. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni i tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 499. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni j tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 518. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 521. Tko je za? Dakle, 521. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni K. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 540. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 541. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 542. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. 542. Zatvoren glasanje. Odbija se 545. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. 101. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni L s usmenim amandmanom. Najprije glasamo usmenom amandmanu Sofie Interfeld. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasat ćemo sada o cijelom kompromisu s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 547. Tko je za, protiv, provjerit ćemo 547. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se jednim glasom. 548. Tko je za? Protiv? 548. tko je za? Protiv. Mislim da se usvaja. Provjerit ćemo 548. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 105. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 549. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni M. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni N. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni O za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni P za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni Q za protiv suzdržani usvaja se. 141 za protiv provjerit ćemo 141. otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 142. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 594. 25. FAM. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 143. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni R. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 156 i čitav broj identičnih ima amandmana za protiv suzdržani usvaja se. 614. za protiv ne vidim e, vaše ruke. Provjeravamo 614. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 615. Tko je za? Oprostite, taj se ne razmatra. Prelazimo na 616. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 616. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 617. Tko je za? protiv, suzdržani. Mislim da će se usvojiti, međutim provjerit ćemo. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. I amandman 417 se usvaja. 619. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se jednim glasom. 158, 159 i cijeli blok do 162. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 620. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 163. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni S. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 625. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 626. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 174. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 174. Vjerojatno se odbija, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 175. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 629. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni U za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni V za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni duplo V za protiv suzdržan usvaja se, amandman Evo, morate doći do 199. Nakon što ćete okrenuti puno stranica za, protiv, suzdržan usvaja se. Kompromisni x za, protiv, suzdržani usvaja se kompromisni y za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni z za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni a za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni b za protiv suzdržani usvaja se, a c za protiv suzdržani usvaja se, 221. za protiv suzdržani usvaja se, 222. za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni AD tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromisni A E za protiv suzdržani usvaja se, A F za protiv suzdržani usvaja se, amandman 235. tko je za protiv suzdržani usvaja se. Hoćemo li sada glasati u bloku? Imate li prigovora na to da glasamo u bloku? Dakle, od 235. Dakle, jedan po jedan jer moramo se svi složiti kako bismo tako postupili. 235 iz koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 236 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238 237. Ponavljamo glasanje. Tko je za? Protiv? provjerit ćemo 237. amandman. Da, mislim da sam krivo nešto preveo talijanskog jezika. Evo, usvaja se. 238. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 241. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 za protiv suzdržani usvaja se, 246 za protiv suzdržani usvaja se, 247 za protiv suzdržani usvaja se, 248 za protiv suzdržani usvaja se, 249 za protiv suzdržani usvaja se, 250 za protiv suzdržani usvaja se, 251. za protiv suzdržani usvaja se, 252. za protiv suzdržani usvaja se, 253. za protiv suzdržani oprostite, 253. <clears throat> otvoran glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se i ovim hrvatska kabina